maintenant, vous pouvez... Bien oui, mes chers amis. Voilà, Merci, euh, monsieur le vice-président. Dragi kolege, hvala vam potpredsjedniče na pomoći. S obzirom da predsjednica nije nazočna, bit će mi velika čast da predsjedavam ovim sastankom. Krenut ćemo od glasovanja i imat ćemo dva saslušanja. Kao prvo imate izvješće sa sastanka koordinatora koji je održan jučer navečer, tu su i odluke koje su donesene. Dakle, devet, sastanci sa 9. i od 9. i 22. studenog. Naime, nakon posljednjeg sastanka koordinatora nismo imali sastanak odbora. Dobili ste ta dva dokumenta, mislim da ih možemo usvojiti ako se svi slažu i ako nema nikakvih primjedbi. Sada ćemo krenuti na glasovanje. Predlažem da pokušamo provjeriti imaju li svi kartice kako ne bi nitko niti jedan klub imao previše članova. Otvaram glasovanje. Molim vas da glasujete. Zatvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Nedostaje jedan član. Još uvijek. Netko nije glasovao. Pa u redu, dakle nemamo viškova. Možemo početi s glasovanjem. Krećemo od izvješća Demonte, ubrzavanje inovacija u području čiste energije. Otvaram glasovanje. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. amandman. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 20. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. U redu. Kompromis broj četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 28. Tko je za? protiv, suzdržani. 28. amandman se odbija. Kompromis broj 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje 40, o 42. amandmanu. Nisu još svi glasovali. Ovdje nam nedostaje jedan glas. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Četrdeset šest se ne razmeta, četrdeset sedam za protiv, suzdržani. 47. se odbija. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 60. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja ali ćemo napraviti elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 58. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Osmi kompromis za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prvi kompromis tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Amandman broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na završno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Rezultat je 33 glasa 2, 5 suzdržanih i 2 glasa protiv. Dakle, izvješće se usvaja velikom većinom i čestitamo zastupnici De Monte. Prelazimo sada na sljedeće izvješće, a to je izvješće Marinesku. Sljedeći VFO priprema stajališta parlamenta o VFO nakon 2020. godine. Izvješće zastupnika Marinesko. Krećemo od prvog kompromisa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj dva. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 14, tko je za, protiv, odbija se. Kompromis broj četiri, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16. amandman. Tko je za? Protiv? Mislim da se odbija, ali možemo provjeriti. Otvaram glasovanje o 16. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 15. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 31. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. amandman tko je za, protiv, suzdržani, nije sasvim jasno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 22 glasa za, 19 protiv. 44. Tko je za? u redu prelazimo izravno na kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Ispričavam se. Dobro da smo provjerili. 53. amandman. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 54. tko je za, protiv, mislim da se usvaja, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 51. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. amandman, tko je za, protiv, provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. 55. amandman. Otvaram, zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 56. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo još jedan put. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 60. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Elektronička provjera u 60. amandmanu, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 66. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Euh, donc j'étais au 85, hein, c'est ça. Donc on est... Kompromis 13. Tko je za? Suzdržani. Tko je protiv? Usvaja se. Prelazimo na 93. 93. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. Kompromis 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sto 103. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 106. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 15. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usva se. 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usva se. 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usva se. 16. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 120. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Otvaram elektroničko glasovanje o amandmanu 120. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 17. kompromis tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 128. tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 128. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 129. Tko je za? Protiv? Mislim da je ista većina, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, amandman se usvaja. 130. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 145. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 146. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 147. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 144. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 148. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 149. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 150. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sto pedeset prvi tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sto pedeset drugi Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo 152. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 153. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada ćemo imati završno glasovanje. Otvaram glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 38 za, 3 protiv i nije bilo suzdržanih čestitke gospodinu Marinesku. I sada imamo posljednje glasovanje. Izvješće Griffin riječ je zapravo o preporuci o sporazumu o zračnom prometu između Europske zajednice i Sjedinjenih američkih država. Glasovat ćemo jednom elektroničkim putem. Otvaram glasovanje u izvješću. Zatvaram glasovanje. i izvješće se usvaja 38 glasa za i nula protiv. Sada ćemo prijeći na saslušanje. Saslušanje o cestovnim pristojbama, eurovinjetama, i svime što se tiče dakle elektroničke naplate cestarina. Bien, Dragi kolege, sada kada smo završili s glasovanjem, prelazimo na saslušanje. Podsjećam panel, kao i zastupnike, da ćemo primjenjivati istu metodu kao i jučer. Ne znam hoću li imati isti autoritet kao predsjednica. Dakle, ja ću prekinuti e, govornike ako to bude potrebno, ako se ne budu držali vremena. Jučer, e, poslije podne smo imali javno saslušanje, danas je tema su, dakle, cestovne pristojbe, što je vrlo važna tema, zato što je cilj raspodjela e, dakle tereta troškova cestovne infrastrukture, isto tako rješavanje nekih problema i održavanje načela kao što je to da korisnik mora plaćati, možda ćemo spomenuti još neka načela danas, Govorit ćemo isto tako o prenamjeni postojećih resursa, o tehničkim problemima, dakle o svemu onome što se tiče uporabe cestovne infrastrukture i na koji način to može generirati resurse. To je iznimno važna tema s obzirom da je cestovni promet eh, najvažniji za promet robe i putnika u ovom trenutku. Predstavit ću vam sada članove panela. Ovdje je s nama Gabriele Benedetto, koji je izvršni ravnatelj Telepasa SPA, operator naplate cestarina, zatim William Todds, izvršni ravnatelj prometa i okoliša, Lorraine Creed, koja je glavna ravnateljica Nacionalne federacije automobila, gospodin Remida, gospodin Liber Lokman, koji je izvršni ravnatelj CER-a. Dakle, on predstavlja željeznice, gospodin Kalistratus, koji predstavlja Europsku udrugu operatora cestovne infrastrukture da ćemo im reći e, tim redoslijedom i želim vas samo podsjetiti da ću dati riječ pojedinim operatorima. Podsjećam također govornike da imaju na raspolaganju 7 minuta. I nakon 7 minuta možemo ćemo predati riječ sljedećem govorniku, pa vas lijepo molim da se držite zadanog vremena kako bi nam ostalo što više vremena za raspravu. Gospodin Benedetto je prvi govornik, on je dakle operator cestarina, izvolite. Signore, signori, buongiorno. Dobar dan, dame i gospodo. Ja sam donio par slajdova. Kako bih vam mogao predstaviti Telepas? Telepas je jedan operator e, koji prikuplja cestarine. Mi smo vodeći u Italiji i u Europi. Imamo 6 milijuna klijenata sa 11 milijuna plaćanja. Imamo oko 30% europskog tržišta kada je riječ o prihodima od cestarina. I sve ukupno naš promet je oko 6 milijuna eura godišnje, e, što e, se doznačuje sa e, tekućih računa naših klijenata, a to su prijevoznici i drugi. Mi smo dio europske mreže koja se sastoji od pedesetak operatora poput nas, ali imamo malu prednost jer imamo najveće pokriće u Europi, ne samo Italiju, već i druge države i mi smo puno truda uložili u proširenje interoperabilnosti E, to je nešto što ova direktiva promiče. E, mi se zalažemo za je pojednostavljenje tržišta i za mobilnost. E, vidimo da veliki broj teških vozila putuje europskim cestama, no potrebno je proširiti interoperabilnost i usluge sa dodanom vrijednosti koje bi išle ruku u ruku s interobilnošću, a krajnji cilj mora biti smanjiti troškove krajnjih korisnika. No operatori poput nas također imaju problema s troškovima jer moramo udovoljiti različitim standardima na tržištu. Zato pozdravljamo prijedlog eh, da direktiva e, skrati vrijeme na 24 mjeseca e, što će učiniti e, stvar puno atraktivnijom. Važan faktor je da imamo jedinice e, koje funkcioniraju i na lakim vozilima. Podsjećam vas da jedinice na vozilu e, satelitske mogu koštati puno više e, od ovih koje sad imamo a ta tehnologija predstavlja 80% država s iznimkom Njemačke i Belgije. Dakle, standard su sada kratkovalne jedinice. E, pozdravljamo prijedloge e, ove e, revizije direktive, dakle iste tehničke standarde za sve operatore. Također se želim usredotočiti na neka pitanja na kojima različiti dionici moraju više poraditi. E, jedno od pitanja je smanjiti troškove ulaska na nedomaća tržišta te prepreke su razno razne situacije koje utječu na naš svakodnevni rad. Na primjer, situaciju gdje moramo e, pokazati različite dokumente e, onima koji naplaćuju cestovne pristojbe. E, moramo tražiti razne dokumente od naših klijenata koji rade na tim tržištima. Isto tako pojednostavljenje tehnologije i standarda Nadalje, pitanja jezika e, nužno ne govore engleski jezik svi od kojih tražimo dokumente ili kojima moramo dati dokumente. Dakle, nije samo riječ o različitim sustavima, već treba stabilizirati sustav. sustav. <clears throat> Mislim da ste vjerojatno shvatili iz ovoga da je tehnologija za nas iznimno važna i to je ključni aspekt ove direktive. neki od dodataka direktivi možda ne daju dovoljno važnosti cijelom pitanju tehnologije. Tehnologiju treba koristiti kako bi operatori mogli što brže i što jednostavnije prikupljati e, pristojbe e, ponekad e, postoji problem sa ometanjem, a ponekad e, se usvajaju standardi koji su u protnosti sa postojećim sustavima komunikacijama. Mi znamo da mnogo različitih država prihvaća e, satelite, uključujući i Njemačku iznad svega, ali sadašnji standard je 5 do 8 gigaherca i on bi morao biti jedinstven pa se moramo s time pozabaviti. E, zanimljiv nam je ovaj prijedlog granične razmjene informacija i provedbu diljem Europe što daje sigurnost pri prikupljanju e, cestarina očigledno je situacija u različitim zemljama drugačija jer svaka zemlja ima drugačije strukture. Dakle, ono što mi želimo je bolja standardizacija. Na primjer, nedavno neke zemlje su pokrenule domaće službe nezamislivo je da one zemlje koje to rade mogu previše odugovlačiti kad riječ o uvođenju europskih standarda jer bi to dalo prednost e, domaćim vozilima sa Eh, jedinicom na vozilu, a to bi utjecalo na tržišno natjecanje. Stoga želimo na ovim pitanjima surađivati s vama. Hvala gospodine Benedetto. Naš sljedeći govornik je gospođa Krid, ravnateljica Međunarodne federacije automobila. Hvala mi predstavljamo 37 milijuna korisnika i radimo prema sigurnom, e, e, učinkovitom, e, čistom i dostupnom mobilnošću. Dakle, mi želimo smanjiti otisak, želimo poboljšati mobilnost i olakšati putovanje korisnicima brinemo se e, da je opterećenje već prilično veliko i da e, prijedlog neće riješiti sva pitanja. Predsjedavajući prekida gospođu i moli je da uspori kako bi prevoditelji mogli sve prevesti. A, a gospođa kaže da je Talijan govorio brzo. Dakle, opterećenje je već prilično visoko, e, pitanja neće nužno biti riješena i Europa možda nije najbolja razina za rješavanje tih problema. Prvo komisija želi korištenje papire, mi smo e, proveli stud... E, ha korištenje po uporabi 82% e, pristojbi su već vezani uz korištenje cesta, dakle što više vozite, to više plaćate trošarine, cestarine i drugo. Prijedlog želi promijeniti nacionalne sustave kako bi se naplaćivalo po kilometrima i to bi bilo jedino rješenje diljem Europske unije a e, trošak za sustav bi bio oko 1,2 milijardi, a, to će na kraju platiti korisnici. Dakle, naš zaključak je da e, trebamo plaćati po korištenju i mislimo da postojeći sustavi već jesu takvi. E, provedba prijedloga komisije bi iziskivala e, velike troškove za korisnike i to nije u skladu niti sa subsidijarnošću niti sa proporcionalnošću. E, drugo, trebamo e, studija je pokazala da smo imali velike prihode E, a i velike troškove za izgradnju e, cesta, e, međutim bio je višak prihoda, automobili plaćaju na dnu vidite da ulaganje u infrastrukturu se smanjilo sa 1,1 BDP-a 95. na manje od 0,8 2013. Dakle, naša studija pokazuje da pomanjkanje e, sredstava za infrastrukturu nije izravno povezana sa prihodima koje plaćaju e, vozači nakon e, troškova e, treba će veće obveze izvješćivanja, ali nema obveze da se prihodi doista troše na infrastrukturu i na održavanje cesta. Različite nacionalni prihodi već donose više nego što je potrebno prihoda za održavanje ceste. E, neodržavanje loše utječe na sigurnost i na okoliš, a i e, popravci su skuplji ako nema redovitog održavanja. Međutim, nema nikakvog jamstva za građane da će dodatni novac koji budu uplaćivali za cestarine doista biti korišten za bolju infrastrukturu. E, da li cijene po cestama, povećanje cijena znači da će ćemo imati više čišćih vozila. Vozači su usvojili tehnologije koje promiču njihove vlade, a to se s vremenom mijenja. E, prvo se naglašavao dizel, onda električna vozila, uvijek prema statusu znanstvenih dokaza. Dakle, već postoji niz mjera, direktiva o oporzivanju energije, i e, stvarne e, emisije e, vozila nismo sigurni što bi donio ovaj dodatni sloj a riskirate da ograničite prijevoz u Europskoj uniji. Nadalje predviđa se korištenje faktora u sukladnosti za mjerenje CO2, to nije izvedivo i samo vas želim podsjetiti da prelaz na tu mobilnost e, traži e, izvedive alternative za korisnike javni prijevoz i druge alternative e, i postoji rizik da se promet preusmjeri na manje ceste. Dakle, postoji niz različitih e, domaćih e, e, programa kad je riječ o porezivanju neke, neki propisi imaju diskriminatorni učinak Evropska unija već e, e, kaže da ne treba biti diskriminacije e, po nacionalnosti, stoga treba osigurati interoperabilnost, imati jednu jedinu jedinicu na vozilu za one koji odluče plaćati po korištenju, treba imati mogućnost platiti gdje god se nalazite u Europskoj uniji i treba u potpunosti poštivati uredbu o zaštiti osobnih podataka koji se ne smiju koristiti u druge svrhe bez pristanka. E, i mi smatramo da prijedlog će vjerojatno dovesti do puno većih troškova za korisnike, a neće nužno donijeti predviđene rezultate. Kad je riječ o infrastrukturi, e, vidimo da već sada korisnici plaćaju više nego što je potrebno za održavanje cesta, a osim toga e, ugrožena su proporcionalnost i subsidijarnost. Treba istražiti alternativna rješenja rješenja pa pozivamo, na, pozivamo parlament da izradi uravnoteženo izvješće. Hvala. <clears throat> La parole est maintenant euh, à monsieur William Tots, qui est le directeur exécutif de transport et William Tots, euh, euh, izvršni ravnatelj te je dakle transport i okoliš to je vodeća e, organizacija koja se bavi čistim prijevozom mi od početka 90-ih radimo na ovim pitanjima i e, moramo vidjeti kakva je povijest toga od 99 devet država je uvela e, cestovne pristojbe zadnja je bila belgija Nizozemska i Bugarska e, će se pridružiti. Ono što smo mi naučili kroz sve ove godine je da cestovne pristojbe donose niz koristi. Dakle, obnovu voznog parka i imati što čišća vozila, e, poboljšati e, učinkovitost logistike u maloj mjeri izravnati uvjete između E, cesta i željeznice e, značajan izvor prihoda i nema ekonomskih gospodarskih učinaka. Mi smo e, gledali njemački program i to jasno pokazuje da kad je riječ o negativnim gospodarskim učincima na logistiku ili na širi E, širo gospodarstvo nema negativnog učinka. Mislim da je to važno naglasiti jer neki od kolega na ovom panelu će vjerojatno reći da cestovne pristojbe vode e, ekonomske katastrofi što očito nije istina. Ako pogledate e, prijedlog komisije mislimo da je on u redu ali da ga se može poboljšati imamo četiri E, preporuke. E, počet ćemo sa prvom preporukom koja se odnosi na teška vozila za prijevoz robe e, niz država naplaćuje takvim vozilima cestarinu, ali kada je riječ o internalizaciji vanjskih troškova, dakle troška za društvo kad je riječ o šteti e, na cestama, zagađenju, onečišćenju i tako dalje. Vidimo da se veliki dio troška još uvijek prenosi na društvo, to jest na porezne obveznike. Mi smo uvjereni da bi bilo bolje da e, plaćaju onečišćivači i korisnici. E, to e, možemo postići na dva, ako učinimo dvije stvari. Prvo je postupno ukinuti vinjete. Vinjete su neučinkovite, gotovo uvijek su diskriminatorne, e, gotovo uvijek su takve da stranci moraju plaćati, a drugo vanjski troškovi. Komisija je predložila da se vanjski troškovi primjene na dio cestovne mreže, no mi smatramo da trebamo imati e, jedinstveni sustav e, u e, cijeloj Europskoj uniji i da uvijek trebamo primjenjivati vanjske troškove i to proširiti da uključimo i nezgode. Zatim imamo drugi prijedlog koji se odnosi na teška vozila, a riječ je o ugljičnom dioksidu. Kao što znate, to je promet je e, najveći izvor emisija CO2 u Europi i vidimo iz ovog grafikona da se od 90. godina da su se te emisije bitno povećale. Jedan od problema s kamionima je da nemamo e, puno fiskalnih instrumenata kako bismo potaknuli korištenje najčišćih vozila i zato komisija predlaže da iskoristimo drugi najvažniji fiskalni instrument E, kako bismo e, dali poticaj prijevoznicima da kupuju najčišća vozila. Moramo dati veliki popust e, vozilima sa nultim emisijama. Treći prijedlog odnosi se na kombije. Možda se primijetili u Belgiji i drugdje da se broj takvih vozila zadnjih godina bitno povećao. Ne samo zato što su kombi ugodni za vožnju, već i zato što postoji niz regulatornih eh, eh, koristi za njih nema tahografa, e, ne plaća se e, cestarina. E, dakle, mi potičemo korištenje manjih vozila. Cestovne pristojbe puno utječu na to. Dakle, korištenje E, e, korištenje kombija se bitno se povećalo za 20% u Belgiji e, kada je napravljena razlika, naime da kamioni plaćaju cestovne pristojbe, a kombi ne i to nije dobro, to ne smijemo poticati. Zatim kada je riječ o osobnim vozilima, jasno je da vinjete nisu učinkovite, a one su osim toga i diskriminatorne, jer u svim e, zemljama gdje su uvedene vinjete, glavni cilj je da stranci moraju plaćati. Dakle, to nije vrlo učinkovit alat. A drugo je da imamo golemi problem sa zagušenjem u Europi i to nas e, košta e, jako puno Dakle, e, borba protiv zagušenja e, se najbolje može voditi naplaćivanjem po kilometru i bila bi šteta to ne koristiti, to bi trebalo poticati. A treće je da se mobilnost mijenja. Mi ćemo u sljedećih 10-15 godina preći na sve više automatizirani i elektrificirani način prijevoza E, tada će e, prijevoz biti vrlo jeftin. Vrlo je jeftino voziti električni auto, auto bez vozača. E, to znači da će i puno novih ljudi, ljudi koji su bolesni, koji su stari, djeca, moći voziti. Moći će voziti cijelo vrijeme E, to će možda biti dobro, ali će jako opteretiti naš sustav mobilnosti. Povećat će se kilometri po vozilu, ali isto tako će se e, smanjiti i izvor prihoda od oporezivanja goriva. Stoga mislimo da je e, dobro naplaćivati cestarinu za osobna vozila danas, a to će biti još važnije sutra. Ovo je kraj moje prezentacije. Puno vam hvala. Hvala vam. Sada riječ ima gospodin Lebeda. Gospodin Lebeda, izvolite, imate riječ na sedam minuta. Hvala lijepa. Časni zastupnici Europskog parlamenta, svima želim dobro jutro. Dakle, IRU je svjetska organizacija, odnosno međunarodna organizacija za prijevoz, gdje predstavljamo operatere koji vrše prijevoz e, kamionima, e, kombijima, ali isto tako i taksi. Dakle, e, prije svega se radi o ovom komercijalnom aspektu. Kada govorimo o eurovinjeti, to je kao što možete zamisliti uistinu vrlo osjetljiva tema jer se direktno odnosi na financije, dakle privatnih tvrtki koje imaju autobuse i kamione i kombije. Dakle što mi mislimo? Dakle što se tiče prihvatljivosti samog rezultata tu je bitna transparentnost cjelokupnog procesa i određeni pošteni ishod. E, stalno se traži jedan e, pregled e, kada govorimo dakle, o općem pokriću i o troškovima i stoga je naše mišljenje da samo kad imamo uistinu jasnu situaciju i predođbu možemo imati jednu dobru raspravu i donijeti dobru odluku. I mi pozdravljamo ovu inicijativu komisije da se iduće godine objavi jedno takvo izvješće. Kada govorimo o postojećem kontekstu, IRU je analizirao prijedlog komisije i to temeljem dvaju elemenata, mogući učinak na razinu oporezivanja i korištenje prihoda. IRU zahtjeva određenu neutralnost kada govorimo o tim prihodima, pogotovo s obzirom na postojeću situaciju, zato što u postojećem okviru, kada govorimo o porezivanju, e, na glavnim cestama i autocestama e, Dakle, uzima se u obzir isto tako i bitno je aspekt buke i e, zagađenje, odnosno nečišćenje. I tu postoji određeni potencijal e, da iz e, ovog modusa cestovnog prometa se pređe na neke druge modele i načine, odnosno moduse putovanja, međutim tu nisu izgledi prevelike. Kada govorimo o prijevozu putnika, oni već plaćaju za infrastrukturu više od 15 država članica e, i recimo imamo brze vlakove. Tržište je uistinu različito, budući da postoji vrlo snažno intermodalno e, tržišno natjecanje. Dakle, manje e, koje bi bilo dakle e, učinak ove naplate? Dakle imali bi manje autobusa, a recimo više osobnih automobila. Dakle, a moramo imati u obziri aspekte kao što su e, okoliš, e, socijalni aspekti i neki drugi elementi. Dakle, kako naplata cestarina može tu imati određenu ulogu? Ono što je tu ključno je korištenje samih prihoda. Dakle, i tu imamo samu definiciju te naplete. Ona mora biti učinkovita s obzirom na određenu svrhu ili namjenu. Ako novac ide u opći proračun države, onda je to samo čisti porez. A naša analiza i analiza Europske komisije pokazuje da nema dovoljno prijedloga, dakle da to bude jedna vrsta naplate. Ako je to porez, onda to i treba biti dijelom dakle samog ovog fiskalnog sustava. Kada govorimo o korištenju ovih prihoda, mi smo e, za to dakle da se to koristi za održavanje, izgradnju e, cesta, putova, da se parkinzi bolje opremljuju i mi u stvari predlažemo da se to i nadiđe na određenoj razini, da se tu koriste određeni principi, odnosno načela za to. Budući da neće doći e, do te e, promjene i da će se preći sa cestovnog e, prometa na neke druge oblike ili u vrlo manjem postupku, trebamo vidjeti kako može doći do smanjenja emisija i dozvoliti da ovaj cestovni promet uistinu smanje emisije da postane održiv. Stoga predlažemo ulaganja u različite aktivnosti, dakle u čišću, bolju tehnologiju, alternativna e, goriva, različita obuka, pri tome isto tako može pomoći. I na kraju evo naših prijedloga. Mi predlažemo da se izuzmu e, autobusi e, i autobusi koji se koriste u svrhu putovanja, jer to bi bilo uistinu kontradiktorno. Dakle, ne smijemo uklanjati nikakve e, barijere. I trebamo spriječiti stvaranje nekakvih novih što bi se učinilo kroz eurovinjete. Njih bi trebalo tretirati recimo kao e, privatna vozila i tu bi trebali imati ista izuzeća. Želimo da države članice zadrže slobodu, da li će odabrati vinjete ili cestarine, da li žele e, možda naplaćivati ove vanjske troškove ili ne. A kad govorimo o prijelazu sa e, Euroklasa na CO2 e, standarde, tu trebamo biti vrlo oprezni da se to čini na jedan neutralan način po e, prihode i da CO2 ne postane jednim dodatnim troškom treba točno znati dakle za što idu sredstva. E, sredstva trebaju ići natrag, odnosno prihodi u sam sektor prometa kako bi taj sektor mogao postati bolji, čišći i održiv. I na kraju što se tiče naplate samog e, zagušenja, dakle tu predlažemo izuzeće što se tiče komercijalnih voznih e, parkova, jer oni već plaćaju i ti troškovi su internalizirani, dakle oni već dostatno plaćaju i često nema nikakvu alternativu koja se recimo e, nudi kada govorimo o kamionima, u vrijeme kad smiju voziti, kada im je to zabranjeno. Recimo komisija predlaže da e, autobuse trebaju plaćati dva i puta više nego što se plaća za osobne automobila. Znamo koliko putnika stane istovremeno u autobus. Dakle, mislimo da upravo ovaj prijevoz e, autobusima i putničkim autobusima je jedno dobro rješenje. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Na sedam minuta gospodin Lohman, izvršni ravnatelj CR-a. Hvala vam lijepa. Ja vam zahvaljujem na tome što vam mogu iznijeti stajalište željeznica. Željeznica e, koje su već danas izložene i to 100% e, plaćanju e, po udaljenosti i dakle što se tiče troškova mi isto trebamo uzeti u obzir moguće kriće, dakle u pogledu velike potražnje, dakle mi plaćamo nešto što bismo mogli nazvati naknadama za zagušenje. U svojoj prezentaciji bih se želio pozabaviti s četiri teme. Prvo pitanje, dakle, samog preuzimanja obveza, dakle, neke činjenici koje je već Viljem predstavio i onda preporuke. Dakle, prvo, recimo što se tiče obveza koje je preuzela Unija, evo, treba nam svima biti jasno da Sama komisija 2011. u Bijeloj knjizi promet je rekla da bi trebala postojati obvezujuća internalizacija vanjskih trošava to do 2020. To je načelo koje bi trebalo primijeniti za sve onečišćivače dakle da se to internalizira za one koje e, e, im su nazočni što se tiče tih emisija. Dakle, i ako u bijeloj knjizi je to tako navedeno, onda nas pomalo čudi da komisija e, u stvari ne izvršava takvu jednu ambiciju. I to nije sve. U ugovoru funkcioniranja Europske unije imate e, načelo onečišćivač plaća. Dakle, idemo sad imati e, fair uvjete za sve što se tiče svih modusa e, u promotu, ali to je bitno kada govorimo o cjelokupnom društvu, dakle da društvo ne bude izloženo emisijama za koje danas e, moraju plaćati. Evo sad što se tiče samih činjenica i Imate isto tako sažetak ovdje kod vrata i na njemu imate sve podatke točno navedene pa vas pozivam da se s njime poslužite. Dakle, evo imamo određenu e, studiju e, koja se e, odnosi na čitav niz godina kada su analizirali i pratili i vidimo da kamioni praćaju samo 30% svojih troškova što se tiče korištenja infrastrukture. Kada govorimo o autocestama gdje postoji cestarina, e, radi se od 70 do 90%, ali to je značajno ispod 100%. Dakle, idemo e, uzeti nešto što bi trebalo razmotriti. Iako sada napravimo usporedbu sa željeznicama, jer ja sam čuo recimo ovdje poziv da određene usluge bi trebali biti izuzete. E, što se tiče plaćanja ovih E, usluga po e, udaljenosti željeznica po ničemu nije izuzeta. Dakle, mi pozdravljamo e, pojedine elemente koje je komisija predložila, dakle, da se nadomjesti ova gornja granica naplate vanjskih troškova i kažemo idemo koristiti referentne vrijednosti kao minimum za internalizaciju vanjskih troškova. Idemo, dakle, jedan korak dalje. Drugo, kada govorimo o teškim vozilima i naplati vanjskih troškova, to treba postati e, obvezujućim. A ako naplata cestarine postane e, obvezujuća, e, mislimo da će to značajno poboljšati situaciju. Dakle, kada govorimo o naplatama po vremenu, to bi trebalo postepeno ukinuti i dozvoliti isto tako naplatu u istinu u skladu sa e, zagušenjem. E, mislimo da su to stvari koje možemo pozdraviti u prijedlogu komisija. Tu imamo još dva dodatna elementa koja će utjecati na samo društvo i na e, čišćenje cjelokupnog sustava prometa. Dakle, mislimo da treba imati malo e, fleksibilnije uvjete kada govorimo o financiranju ten, e, te e, koridora pa će se bolje moći koristiti ono što se naplaćuje s obzirom na zagušenje. Dakle, koje su naše preporuke još dodatno onome što je komisija već predložila i vezano ono što sam ja već rekao uz bijelu knjigu. Dakle, kao prvo, nek postane obvezujuća e, naplata e, po udaljenosti i to na svim glavnim e, cestama. Dakle, na velikom broju glavnih cesta to treba učiniti. Za sada se to čini samo do 25%, dakle to je veliki potencijal. Nadalje treba promovirati naplatu vanjskih troškova i, i isto tako namijeniti sredstva e, od naplate vanjskih e, troškova kako bi se mogli razviti čišći oblici e, prijevoza. I na kraju spriječiti smanjenje prihoda od cestarina i osigurati dakle pokriće direktnih troškova i na tome uistinu moram zahtijevati jer čak i ona vozila koja su čista ili za koje mi kažemo da imaju nultu stopu emisija još uvijek bi trebali pokrivati direktne troškove. Dakle, opet evo usporedba sa željeznicom. Čak i električni vlakovi koji možete smatrati čistim vozilima e, trebaju plaćati određene naknade. Dakle, nema razloga e, da ne e, isti sustav osim ako želimo e, imati možda izuzeće i za električne vlakove. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Hvala gospodine Lokman. Sada riječ ima gospodin Kalistratos Dionelis koji predstavlja Europsko udruženje operatora e, infrastrukture za naplatu cestarina. Izvolite, imate sedam minuta. Hvala. Dobro jutro i hvala vam. Želio bih vas sve pozdraviti. ASECAP i je u stvari organizacija koja je vrlo važna za mostove i tunele u Europi. Dakle, mi pružamo određene usluge nasim e, korisnicima, kvalitetu, brzinu i za tu uslugu. Mi naplaćujemo cestarinu kako bi i dalje se mogli financirati. ASEKA e predstavlja e, nacionalne udruge država članica. Dakle, mi smo jedna paneuropska e, udruga e, vezana uz naplatu cestarina e, na autocestama, mostovima i tunelima. Mi živimo sada u jednoj eri dekarbonizacije i mi se svi slažemo s time i složemo se da što se tiče cestovnog prometa nešto moramo učiniti kako bismo smanjili CO2 emisije i postali zelenije, čišće društvo i da bismo <laughs> dobili aplauz isto tako. Imamo dva načela koje moramo primjenjivati. Dakle, korisnik plaća, to je nešto čime smo se složili, onečišćivač plaća. Dakle, to je ta eksternalizacija. Ako imamo ta načela, onda kao prvo moramo nešto učiniti kako bismo uistinu mogli i provoditi ta načela. Dakle, što trebamo učiniti? Kao prvo, a ovo je glavni prioritet kada govorimo e, o toj takozvani direktivi o eurovinjeti. Ova naplata po kilometrima je instrument koji kako možemo potpunosti primijeniti načelo s kojim se svi slažemo, dakle korisnik plaća i onečišćivač plaća. I isto tako postoji mogućnost u, što se tiče ovog prijedloga ako države ili neke regije žele, imaju tu opciju dakle, da naplaćuju po vremenu. Čak ako se to uistinu na pravi način ne bavi ovim načelom korisnik e, plaća i onečišćivač plaća i postoje određene teme kojima se trebamo pozabaviti. Mi mislim da će institucije Europske unije to učiniti. Dakle, moramo znati koje je u stvari cestovna mreža Europske unije. Dakle, radi se o nečem vrlo složenom, ali moramo znati na što ćemo, kako ćemo zakonski gledajući primjenjivati taj novi režim o kojem govorimo. I naravno, trebamo vidjeti da li tu postoje neke opcije određenim državama članicama gdje će oni odlučiti u kojim regijama će se morati pozabaviti osobnim vozilima. Zašto mislimo da je situacija drugačija kada govorimo o osobnim vozilima? Zato što su to putnička vozila. Dakle, oni se ne bave uistinu tim međunarodnim e, prijevozom i nema nikakve međusobne konkurencije. Svaki građan ima pravo na to da koristi osobno vozilo. I naravno, negdje u toj pravnoj osnovi bi htjeli imati određenu bazu podataka kako bi mogli građanima, institucijama, državama dokazati i pokazati što činimo s novcem koji se plaća e, za to što se koriste e, autoceste, dakle kako i dalje ulažemo kako bismo mogli pružiti visokokvalitetne usluge na našim cestama. Zatim imamo sljedeći prijedlog, a to je odloga, odluka u pogledu ETS-a. E dakle, što želimo činiti? Dakle, to je jedan elektronski e, sustav ili ETS, kako mi to stalno e, zovemo u briselskom žargonu. Postoje tu različiti elementi. Kao prvo, u svakoj državi moramo vidjeti da taj elektronski sustav naplate cestarina funkcionira da funkcionira, dakle u svakoj državi određeni sustav i da se pruža određena usluga svojim korisnicima. Ako se to uistinu događa, i onda trebamo vidjeti kako je to na razini regije. Dakle, temeljem e, toga kako stvari funkcionira na ra nacionalnoj razini idemo u regije i onda ako imamo određeno tržište i igrače koje možemo igrati na tom tržištu, možemo imati jedan pan-europski ETS. E Ali to se treba smatrati određenim tržištem. A tržišta treba regulirati, oni ne primaju neke naredbe. Dakle, koji su to igrači na tržištu? Imamo one koje naplaćuju te cestarine, autoceste i pružatelje usluga to su oni dakle koji korisnike tih autocesta dovode kako bi im pružili određenu uslugu i kako bi oni platili za tu uslugu. I tu je još jedno daljnje važno pitanje. Budući da svi korisnici nisu oni takozvani dobri momci e, i ne plaćaju rado tu cestarinu. Bilo se radi o nečem namjernom ili nenamjernom. To je sad to pitanje dobre provedbe. Moramo dakle imati jedan dobar sustav provedbe kako znamo ako korisnik koristi tu mrežu onda on uistinu i plaća ono što treba platiti. To još ne postoji jer postoje određene teme, odnosno pitanje koje trebamo pojasniti. I na kraju, vrlo je važno znati da tu i tamo se postavljaju određena pitanja. Nama recimo često postavlja pitanje kako vi upravljate cestama koji je vaš režim u pogledu naprate na što se događa u, na jugu Italije, na sjeveru Francuske. Dakle, moramo imati jednu zajedničku europsku informativnu platformu koja mora postojati kako bi svaki korisnik, svaki građanin, svaki dio Europskog parlamenta, komisija, kako bi svi znali što se događa u svakom dijelu te mreže i koliko treba plaćati kome kako zašto. To bi trebalo učiniti u ova dva prijedloga. Prvi je, dakle, što je učinjeno, eurovinjeta i onda ETS u sustavu kako to učiniti, da vidimo dakle koji su igrači na tržištu i voditi tu igru u skladu s našim političkim sustavima. Hvala vam lijepa. Hvala vam. I time smo završili uvodna izlaganja naših stručnjaka. Zahvaljujem svima koji su se strogo držali zadanog vremena. Nadam se da će i kolege zastupnici pokazati isto. E, dakle, svi imate tablice. E, u kojima stoji točno koliko vam je minuta dodijeljeno. Svatko od zastupnika može postaviti više pitanja članovima panela. Ako prvi e, član panela uzme vremena, onda Dakle, molim vas, samo zastupnike, molim da se drže zadanog vremena i molim isto tako članove panela da budu vrlo koncizni, jer u protivnom će uzeti vrijeme od zastupnika. Dakle, da koncizno, koncizno odgovore na pitanja zastupnika i da ne krenu u neka duga razmatranja. U ostalom, zastupnici će postaviti po više pitanja, tako da će sigurno imati priliku reći ono što žele. Dakle, molim članove panela da imaju na umu da ukoliko budu opsežno odgovarali, da onda ostali kolege neće dobiti priliku, tako da vas molim da se svi držite zadanog vremena i nastojimo biti efikasni kako bismo mogli čuti što više pitanja i odgovora. E, Kristin Revedalon, izvjestiteljica, ima riječ na četiri minute. Izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Prije svega želim podsjetiti, kao što ste i sami rekli, da postoje dva ključna načela, a to je načelo da onečišćivač plaća i da korisnik plaća. I krenuli smo ovu reviziju zato što direktiva iz 1998. godine nije davala željene rezultate, posebno što se tiče financijskih aspekata vezano uz cestovnu infrastrukturu, a i zato što postoji stvarna zabrinutost vezano uz onečišćenje. Dakle, to je već bilo rečeno, ali ja imam prvo pitanje e, gospođi Krit e, vezano uz infrastrukturu koja je u lošem stanju i koja utječe na sva vozila i e, vezano uz činjenicu da u pojedinim zemljama postoje različiti sustavi, tako da je očito da je potrebno poduzeti neke napore u smjeru harmonizacije. Ne mislite li, gospođo, da kada bi e, se e, dakle kada bi se prihodi bolje raspodijelili da bi onda i korisnici koji e, kod kojih se naplaćuju pristojbe to bolje prihvatili. ovo dakle, pitanje earmarkinga. Komisija se za to nije odlučila zato što države članice to ne prihvaćaju. Dakle, Dio prihoda ide u državni proračun država članica, tako da je earmarking jedna od opcija, no mi smatramo da se to ne može provesti na razini Europske unije zbog otpora e, državama članicama. Da, mislim da se stvari mijenjaju i u državama članicama. Drugo pitanje je gospodinu, upućeno gospodinu Lebedi iz International Road Union. Vi ste rekli da želite da se uzmu u obzir, da se uzme u obzir drugačiji e, pristup prema autobusima, budući da prevoze putnike. Ako se sjetimo ova dva načela da e, onečišćivač plaća i da korisnik plaća, ne mislite li da bi bilo najprihvatljivije da se ove pristojbe odnose na sva vozila? da kako ovisno o tome koliko zagađuju i ovisno o tipu samog vozila, ali da se dakle samo načelo primjenjuje uistinu na sva vozila, to je već slučaj u nekim državama članicama. Hvala na pitanju. Dakle, to je uistinu pitanje političke volje. Već sam spomenuo najnoviji prijedlog e, komisije o reviziji e, pravila tržišta vezano uz autobuse. Dakle, ukoliko se za 1% veća udio e, dakle, kombija i e, autobusa, to će se pozitivno odraziti na okoliš. Oprostite, ali to nije bilo moje pitanje. Mene samo zanima, e, dakle, molim vas da odgovorite na moje pitanje. Ne mislite li da bi sustav bio prihvatljiviji kada bi sva vozila bila obuhvaćena, dakle, kada bi se E, naplata pristojbi odnosila na sve i na laka vodila i vozila i na motocikle također. Dakle, apsolutno sva vozila. Ne mislite li da bi u tom slučaju i dakle ovisno onda o tome e, kolike su udaljenosti i kakav je način uporabe, tu mogu postojati neke razlike, ali da se poštuje osnovno načelo. Pa mi možemo razgovarati o naplati pristupe za infrastrukturu, ali što se tiče vanjskih troškova, e, odgovor je ne, E, dakle, mi imamo ta izuzeća za vanjske troškove. Gospodine, vanjski troškovi se tiču onečišćenja, a autobusi nisu čista vozila. Mislim da to, s time se možemo složiti. Dakle, e, mislim da tu nema baš smisla tražiti izuzeće. Pa da, ja prepoznajem činjenicu da to nisu čista vozila, moramo uzeti u obzir broj putnika koji se na taj način prevoze i mislim da bi bilo teško doći do nekog mehanizma kojim bi se to moglo dobro uzeti u obzir, ali to je ipak najodrživiji način prijevoza e, za europske građane. Hvala. Sada e, riječ ima gospodin Salini na četiri minute. On je drugi izvjestitelj. Ne znam hoće li gospodin Salini uzeti riječ ili netko umjesto njega. Hvala. Hvala. Imam nekoliko pitanja, ako nemate ništa protiv, za gospodina Benedeta. Kao prvo, izuzetno mi je drago čuti. Govorimo o sustavu naplate cestarina. Dakle, tehnički i logistički standard ne bi trebao biti u aneksu. I slažem se sa stajalištem parlamenta i vijeća i nadam se da će i komisija to prihvatiti. Mi imamo također e, raspon frekvencija među različitih e, sustava e, naplate cestarina i automatiziranog načina vožnje. U SAD-u e, je upravo bio, bio jedan posjet SAD-u vezano uz taj sustav smart driving. Dakle, mi bismo mogli imati te frekvencije sa 5 do 8 na 5 do 9. To je isti sustav kojim se koristi smart driving. Dakle, da li, se, da li ta dva raspona frekvencija mogu su postojati? Che fare questo passaggio? Oggi esiste già una tecnologia affermata che il Dakle, pitam se zašto e, mi sada imamo sustav raspon od 5 do 8 koji je u raširenoj uporabi i mogli bismo imati još dodatni, dodatne raspone frekvencija troškovi za operatere kod korištenja track technology. Dakle, ideja je zapravo da se mogu kombinirati te frekvencije, ali bi to moglo dovesti do interferencija, što e, može također ugroziti preciznost kod očitovanja, kod očitanja. Dakle, kažem to zato što je sada teško mijenjati način prijenosa sustava smart driving. Dakle, zanima me je li ovaj sustav raspona od 5 do 8 sada sazreo. A što se tiče frekvencija 5 do 9, za smart driving mislim da se to može provesti u tehničkom smislu. Imam još jedno tehničko pitanje vezano uz metode e, i vezano uz satelitske sustave. Mi polazimo od hipoteze da se kombiniraju dva različita sustava. Dakle, idemo li mi u smjeru tranzicije ili e, ćemo ići na supostojanje dva različita sustava. Mislim da bi to moglo biti teško i skupo. Dakle, supostojanje e, dva frekvencija je e, nešto što je komplicirano i skupo. A što se tiče sustava smart driving, odnosno sustava za autonomnu vožnju, Dakle, tu bi se mogla omogućiti tranzicija na satelitske sustave. E, la posizione della Commissione che l'articolo 6 Službeno se slažem sa komisijom. Članak 6. obuhvaća provedbu kao i nastavne aktivnosti. ali zanima me tko će biti nadležan za zahtjev za nastavni sustav. E, vi ste rekli da su to operateri koncesije. Da li bi to zahtijevalo dodatne troške? Molim vas vrlo kratko. Hvala što se tiče provedbe. Mi možemo predložiti istu formulaciju, a to je da ništa ne može dobro funkcionirati ako provedba ne funkcionira. Postoje tri aktera kod provedbe, to su korisnik, dakle onaj koji se koristi infrastrukturom, no taj korisnik nema nikakav ugovor sa cestovnom infrastrukturom, odnosno nego sa pružateljem usluga za naplatu cestarina. Tako da je riječ o zapravo jednom trokutu i ASEKAP bi želio da u novoj odluci e, se uzme u obzir e, taj trokut tih e, ta tri aktera u naplati cestarine. Ispričavam se, ali moram vas prekinuti jer zastupnik je četiri minute uzeo za postavljanje pitanja, ali molim vas da se svi držite zadanog vremena. I sada gospođa Klun kao treći, treća izvjestiteljica imate četiri minute. Ja želim postaviti pitanje gospodinu Tocu vezano uz earmarking, e, dakle općenito. Kome je pitanje upućeno? Gospodinu Tocu. Dakle, mi ne mislimo da je earmarking dobra ideja. Mislimo da bi države trebale slobodno odlučiti kako će koristiti novac možda je bolje e, da novac ide za izgradnju bolnica ili škola, dakle ne mislimo da je earmarking e, dobra opcija. A što je e, sa ovim izuzećem za autobuse, mislite li da to ima smisla? Pa slažem se da su autobusi važni u e, prometnom sustavu, ali isto tako mislim da trebamo ići prema jednom sustavu u kojem će e, sva vozila biti obuhvaćena, što uključuje i autobuse. Imam još jedno pitanje. E, dakle, što se tiče troškova za teška vozila, rekli ste da korisnici trebaju plaćati više. Što je sa E, revizijom izvorne e, direktive. Da li, se tu očekuje nekakav e, prijedlog? Mi to pozdravljamo ukoliko to može zamčiti neutralnost prihoda u čitavom sustavu. Ako mi dopustite imam još jedno pitanje o vozilima low cost. Imate li neki prijedlog vezano uz to? I što je sa prijedlogom da bi se to možda moglo koristiti samo za prekogranične usluge? U središnjoj Europi postoji mnogo kretanja preko granice. Imate li mišljenje o tome i jeste li uzeli u obzir položaj tih vozila low cost jer vidimo da se ona sve više koristi. Light, vehicles you mean, right? Mislite na laka vozila, light vehicles, ne low cost, da, da. Uh, da, ako možemo pokazati da e, se u prekograničnom prometu e, ta vozila koriste i da je to razlog za zabrinutost, onda bismo trebali regulirati tu aktivnost, to je sigurno. Pitanje je trebaju li oni e, plaćati u okviru, u ovom postojećem okviru. Mislim da bi trebalo biti, vidjeti koliko e, su oni troškovno pokriveni, plaćaju li dovoljno ili ne i onda se odluka treba donijeti na temelju tih činjenica. Gospodine Toci, imam još jedno pitanje vezano uz laka vozila. Mislite li da tu ima prostora za izuzeće dakle unutar granica iste zemlje, ne kao u prekograničnom prometu. Pa mislim da ovo pitanje prekograničnog prometa nije toliko relevantno. Postoji niz uredbi Europske unije koje e, daju određene pogodnosti lakim vozilima, tako da postoji okvir na razini Europske unije koji već njima ide na ruku. Pa mislim da bi bilo fair da se ponovno spostavi e, ravnoteža između e, lakih i teških vozila. Imam još jedno pitanje za kod Lohmana. Rekli ste da bi se e, e, na svim glavnim cestama trebalo naplaćivati prema prijeđenim kilometrima. E, kako će to utjecati na manje zemlje, tamo gdje ne postoji dovoljna infrastruktura i kako će se to odraziti na mala i srednja poduzeća? Pa ne mislim da će to imati negativan učinak jer postoje zemlje koje imaju relativno male mreže, recimo u zračnom prometu, a sve se naplaćuje osim posljednje milje, čak i kod malih poduzeća, tako da ne mislim da to ima nekakav značajni gospodarski efekt. Hvala vam. Evo, mislim da upravo tako treba postavljati pitanja. Vi ste to pokazali svojim primjerom. Na taj način možemo dobiti dosta informacija. Zahvaljujem također i panelistima što su koncizno odgovorili. Na taj način svi možemo dobiti mnogo više informacija. Gospodin Van de Kamp, izvolite imati tri minute. Hvala vam. Ja imam dva pitanja. Imam jedno pitanje upućeno dvama govornicima. Kao prvo pitanje upućeno gospodinu Benedetu. Nije mi sasvim jasno što vi želite. Želite li jedan sustav s različitim operaterima ili više sustava s više operatera? I isto pitanje je upućeno gospodinu Dionelisu. Dakle, jedan sustav s više operatera ili različiti sustavi s različitim e, pružateljima usluga. Io penso che la, la standardizzazione aiuti, quindi preferirei un solo sistema. Mislim da je standardizacija korisna, eh, bolje nego da različiti operateri koriste isti sustav. Dakle, jedan sustav je u redu, ali mora biti operativan. ako ima više sustava, moraju biti interoperabilni, a to je teže postići. Hvala vam. Sada imam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 Trenutno ne postoji nikakva izravna veza, ali moguće da će se u buduće, da će postojati nekakva konvergencija između naplate cestarina i tahografa. Dakle, ne toliko za naplatu cestarina, nego pa dodatne usluge. I sada pitanje za gospodina Toca. Čini se da se rasprave u vijeću o suverenitetu i onome što želi Europska unija, da se vode te rasprave, je li moguće zamisliti da imamo jedan sustav i da onda postoji izuzeća za osobne automobile, e, primjerice u nekim zemljama, recimo u Nizozemskoj, Da, mi smo razgovarali o tim suverenim nadležnostima, ali stvar je dosta složena. Na razini Europske unije se moraju izbjegavati diskriminirajući sustavi eurovinjete, dakle takvi sustavi nemaju svoje mjesto na jedinstvenom tržištu, a onda treba dati mogućnost izbora državama članicama hoće li e, uvesti naplatu cestarina, to može, ne mora biti vinjeta, može biti e, sustav naplate po kilometru. Hvala vam. Hvala. Sljedeći govornik na dvije minute. Hvala. 75% ovih, ovaj, dakle, sniženje od 75% za vozila s nultim emisijama je dobra stvar. Meni se čini da i earmarking ima smisla. Gospodine to mislim da bi bilo dobro kada bi sve države ulagale i u bolnice i u škole, a međutim one to ne čine i zato mislim da e, earmarking ima smisla, tako da se ulaže u infrastrukturu, a ne u oružje. Dobro, to je sad političko pitanje. E, nadalje, mislim da je osnovni problem u Europskoj uniji da je teško usporediti troškove u različitim načinima prijevoza, odnosno prometa. To se pokazalo i iz prezentacija jutros. Gospodin Lebeda iz Irua je rekao da se, da neki plaća 135% troškova, a gospodin Lohman je rekao da samo 30% troškova cestovne infrastrukture se uspjeva pokriti, tako da zanima me koja je točna informacija. Mislim da su referentne vrijednosti drugačije. Ja sam rekao da je naša referentna vrijednost e, trenutni sustav eurovinjeta, dakle ceste koje su time pokrivene i vanjski troškovi koji su ulaze u taj okvir i mi nismo izlazili izvan tih okvira. Gospodin Tods bi možda htio odgovoriti na ovo pitanje. Ja ću vrlo kratko, mislim da se isplati detaljnije proučiti studije eh, IRUA i FIA, jer su metodologiji odlučili eh, su se za neke izbore koji su utjecali na rezultate, tako da vas pozivam zapravo da proučite te studije. Mislim da ima smisla harmonizirati metodologiju, a to je e, zadatak Europske komisije, pretpostavljam. Hvala, gospodine Ertug. Gospođa Foster sada ima riječ na 3 minute i 30. Izvolite, imate riječ. Puno hvala. Da, zar se ne slažete sa mnom da je sasvim logično ako želimo da ljudi ne budu u automobilima, da ponudimo dobar javni prijevoz, kao što su na primjer autobusi. I ja nikako ne mogu shvatiti zašto autobuse koji prevoze veliki broj ljudi želite e, kažnjavati na isti način ako je svrha da se smanji broj automobila na cesti. Sviđa mi se vaš komentar o tome jer mi doista želimo povećati broj vozila u javnom prijevozu pa rekao bih da je okvir e, o autobusima veći nego e, da nadilazi samo e, cestarine. Želimo učiniti jednostavnijim upravljanje odnosno organiziranje autobusa po Europi i mislim da je kombinacija mjera razumna. Da, ali ako počnete naplaćivati autobusima to će se prenijeti na putnike a cijela svrha javnog e, prijevoza je da ne bude skup i da ljudi, osobito stariji i djeca, e, imaju pristup prijevozu. I e, mislim da to treba uzeti u obzir, ne morate mi na ovo odgovoriti. A sada prelazim na gospodina Lohmana. Ja volim željeznice, mislim da ih svi volimo, ali me zanima zašto to e, ste tako negativno raspoloženi e, prema prijevoznicima e, tereta jer nije moguće dovesti željeznicu u svaki grad i selo i naravno da moramo imati autoprijevoznike i da oni moraju plaćati a većina njih su privatni poduzetnici. Dakle, ono što mene brine je ako smanjite veličinu e, kamiona, a onda e, im namećete pristojbe, mogli bismo imati ekstremne slučajeva jako skupog prijevoza robe i da će se opet taj trošak prenijeti na potrošače. E, pa ovo postavljam pitanje kolegi koji, pred, koji zastupa cestovne prijevoznike, ali ono što se subvencionira je infrastruktura. E, ne, ispričavam se, postoji golema razlika između načina e, funkcioniranja željeznica i e, špeditera koji ima nekoliko kamiona i prevozi robu. Dakle, zašto govorite o takvom pristupu? Da, ali treba razlikovati između subvencioniranja infrastrukture što je primjenjivo i na ceste i na željeznice i e, poduzeća e, u oba modaliteta koji se tretiraju na sličan način a prijevoz robe željeznicom nema nikakve subvencije dakle treba izjednačiti uvjete Ako vi hoćete kažnjavati e, prijevoznike koji voze cestovnim prijevodom, e, e, ali ako biste naplaćivali željeznicama, onda bi oni plaćali za cestovne prijevoznike. Hvala vam, gospođo Foster. Sada na 3 minute i 30. Dakle, molim vas da se svi držite za mnogo vremena. Još jedan put imam jedno pitanje za gospodina Toca Mislite li da bi bilo lako i ako da kako to učiniti, e, identificirati i kvantificirati neke e, vanjske čimbenice, čimbenike posebno za gušenje i buku? Mislim da to nije jednostavno, ali to se može učiniti. Mislim da komisija radi na priročniku vanjskih troškova. To je duga tradicija i to je izvedivo. Da, ali ne znate točno kako, ako sam dobro shvatio. Pitanje je za gospodina Lebedu kako izbjeći situaciju, e, dakle bit će prijedloga o, e, o povećanju troškova e, u prometu kroz eurovinjetu i dakle kako izbjeći da to povećanje troškova ne utječe negativno na marže koje ostvaruju poduzeća pa recentna povijest je pokazala e, što se tiče robe da se troškovi uglavnom prenose na e, krajnjeg potrošača, na mene i na vas, na sve nas. Zbog e, male konkurencije između različitih načina prijevoza, tako da ne možemo očekivati model shift ili smanjenje prometa, dakle uglavnom se troškovi pokrivaju odnosno prenose. I to ne utječe na rentabilnost tvrtki, nego dakle, to utječe na završnu cijenu, na konačnu cijenu. Da, za one tvrtke koje si to mogu priuštiti, što se tiče onih koji imaju manje sreće, to može utjecati na njihovo financijsko zdravlje. E, pitanje je za gospodina Dionelisa i za gospodina Benedeta mogu odgovoriti jedan za drugim. Dajete li prednost interoperabilnosti i jednostavnosti sustava ili otvaranju konkurenciji ili mislite da e, te dvije stvari nisu nekompatibilne, odnosno da su kompatibilne? Da, one su kompatibilne. Možemo imati interoperabilni sustav i tržišno natjecanje i to je ono što želimo. Međutim, morate znati da su zato potrebna dva igrača e, pružatelji usluga i autoputevi i to je ono što je teško. U potpunosti se slažem. Ovo dvoje jeste kompatibilno Naravno moramo imati na umu činjenicu da različiti dionici, operatori, korisnici, pružitelji usluga moraju imati svoju ulogu. A što sa odnosom operatera infrastrukture i tvrtki koje ubiru novac od eurovinjeta? dakle, je li to odnos konkurencije? dal punto di vista di un service provider Gledajući s točke gledišta pružatelja usluga, to je važno pitanje. Meri im prikupljamo prihode, a krajnje korištenje će utjecati na način plaćanja. Hvala gospođo na tri minute. On va la mettre en réserve, Madame Kilonen, peut-être, si elle vient tout à l'heure. Dobro, pričekat ćemo, možda dođe kasnije. Gospodin Kramer na tri minute. Eine Frage an Lebeda, wenn Sie Busse ausnehmen. Ako izauzmete, izuzmete bus, autobuse od plaćanja cestarina, želite li i dalje onda imati u stvari taj e, nepoštenu konkurenciju, jel trebate uzeti neke druge aspekte u obzir? Mislim da to nadilazi e, troškove infrastrukture, morate gledati na cjelokupni okvir oporezivanja kako biste donosili te odluke. Pitanje za gospođu Krit. U Njemačkoj se prikupi jako puno novaca. 77 milijuna se onda opet koristi, dakle vezano za e, ceste. Kako dolazite do svih e, ovih brojki koje ste i sami naveli? To ne uključuje vanjske troškova jer mislimo da je to preteško izračunati. Pitanje za gospodina Tot, e, ista prava za sve, e, električna željeznica, jer samo 50% željeznice je elektrificirano, a sada dolazi i tu pitanje električnih automobila. Jeste li vi za jedno fair tržišno natjecanje u tom smislu? Problem sa emisijama je da trenutno uopće nemamo na tržištu, gotovo da nemamo vozila sa nultim emisijama. Trebamo e, potaknuti poduzeća da počnu ulagati u takva vozila i kada to postignemo onda polako ukinuti e, popust. Gospodin das ear, ovaj earmarking, ako se to samo odnosi na ceste, dakle namjenska sredstva, da li bi to ubrzalo situaciju? Dakle, da li ste vi za earmarking na cestama, kao što je to recimo u Švicarskoj uvedeno za e, pruge?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 u korist e, earmarkinga, odnosno namjenske, e, namjenskog trošenja sredstava, mislim da e, ne treba u, obzirom na onačićevač plaća princip. U Španjolskoj imamo situaciju da se evropskim novcem gradile autoceste koje jedva da su se koristile, zato što na autocestama se plaća cestarina, a na ovim starim malim cestama imamo svoje negativne probleme za gušenje. Jeste li vi za to da kao u Švicarsku da da cestarina vrijedi za sva vozila, za sve ceste, kako ne bi došlo s prebacivanja, dakle, velikih kamiona na ove male ceste. Hvala vam lijepa. Uistinu postoji tu određeni rizik da tako premještanje prometa dođe na ruralne ceste, dakle to je jako loše. Međutim, ono što mi kažemo je da utjecaj tih cestarina e, na privatne građane nije usporediv s onim sa, e, kada to činimo sa cestovnim prijevoznicima. Dakle, jednostavno to može pogoršati situaciju za vozače koji nemaju drugu izbor. Hvala, gospodin Lundgren. Gospođa Sejmur. Gospođa Sejmur, imate tri minute. dobro jutro. Ovo je više Mm, izjava nego li pitanje. Ja prihvaćam da je u drugim zemljama prihvatljivo naplaćivati cestovne pristojbe, ali u Ujedinjenoj Kraljevini smo to uvijek odbacivali. Jedna od najvećih peticija u e, Ujedinjenoj Kraljevini s više od 2 milijuna potpisa je protiv cestarina. Dakle, u Ujedinjenoj Kraljevini ne želimo cestarina. Vozači već smatraju da previše plaćaju. E, to će utjecati i na logistiku u našoj industriji. Podijelit ćemo se na one koji mogu plaćati, koji si ne mogu to priuštiti treba e, učiniti bitne promjene da bi vozila bila čišća i to proizvođači rade, ali se ipak kažnjavaju vozači. E, kada je riječ o poduzećima, e, pronalaženje čišćih i sigurnijih kamiona je teško jer oni još ne postoje, nisu dostupni. Prema tome zašto ih kažnjavati ako nemaju izbora? Isto tako prihodi od cesta cestovnih pristojbe ne nose sa sobom nikakva jamstva da će se ta sredstva koristiti isključivo na infrastrukturu. E, mislim da ideje koje su danas iznesene ni, e, nemaju nikakve koristi e, bilo za vozače, bilo za industriju cestovnog prijevoza. Svi će jednostavno morati plaćati više. Imate li pitanje za paneliste? Pa to je više bila izjava jer ja vjerujem da ideje koje se iznose nisu prikladne za Ujedinjenu kraljevinu. Hvala. Gospođa Natuna, tri minute. Hvala vam predsjedniče. Moja pitanja se, su upućena gospođi Kri, gospodinu Lebedi. Ona je govorila o subsidijarnosti. Gospodin Lebeda je s pravom rekao da je osnovno pitanje e, kamo idu prihodi i koji je cilj dodatnih pristojbi. Podsjećam vas da smo u Francuskoj prije nekoliko godina uveli e, dakle jedan, jednu vrstu fonda solidarnosti prema starijima osobama. Dakle, to mi se sve čini dosta kompliciranim jer pitam se kako E, postići jedinstven sustav naplate e, jer prema državama članicama autoceste mogu biti uz naplatu ili bez. E, neke se financiraju iz dakle pristojbi i poreza, druge iz vinjeta, a često zapravo imamo miks različitih izvora financiranja infrastrukture. E, ja sam shvatila da se ovdje žele stvoriti neke nove pristojbe ili, ili porezi, ne znam još točno kako. Dakle, kako e, dobiti uniformizirani e, uniformizirane pro, poreze, a da se ne prodube već postojeće nejednakosti. Kome je upućeno ovo pitanje? Gospodinu Lebedi? Gospođe Kric. Hvala kao što sam naveo u izlaganju. Revizija ova eurovinjete ima jedini cilj da se osigura dio prihoda, odnosno da se dio tih prihoda e, dakle da ide na u cestovni promet i infrastrukturu. A cilj je da promet bude efikasniji i čišći samo onda kratko dopunim vezano uz subsidijarnost, da to je jedno uistinu dobro pitanje. Mi ćemo imati jednu detaljniju studiju tijekom prosinca o pravnoj osnovi, o tome je li to u nadležnosti Europske unije. Mi smatramo da je u nadležnosti Europske unije da se omogući građanima da putuju iz jedne zemlje u zemlju, da postoji interoperabilni sustav i da postoje pravila za zaštitu podataka. Dakle, Europska unija nema za cilj nametati nešto od ozgo prema dole, nego da se uspostavi okvir koji bi omogućio državama članicama da e, uvedu one pristojbe koje im se čine najprimjerenijima e, s obzirom na njihove lokalne okolnosti. Posjećam samo da ja iznesem svoj komentar da je to upravo cilj ove mjere Dakle, to je zapravo okvir za primjenu. To nije e, nova pristojba koju mi ovdje želimo kreirati. Da, kada je riječ o ukidanju vinjeta, to je ipak nešto što se nameće. Gospodin Bar, na tri minute. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Imam jedno pitanje za gospodinu, gospodinu Lebedu. Vi ste u vašim izlaganjima e, bili za čitav niz e, izuzeća, čak se i druge pozvali da isto to traže. Dakle, kako bi trebao onda taj sustav funkcionirati? Kako bi to trebalo biti pravično i bez diskriminacije ako svatko traži za sebe određena izuzeća? Alors, il me semble que la, oui, la, la, les deux principales... Mislim da su osnovna izuzeća, dakle, promet a, autobusima. I drugo što se tiče, dakle, troškova infrastrukture, a htio bih također spomenuti nešto što se ne tiče samo poreza oporezivanja infrastrukture, to su i drugi porezi kao što je PDV, znači porezi na gorivo, e, vozila i ova dva izuzeća koja sam spomenuo. To ne samo da e, ovisi o političkoj volji da se stavi naglasak na čišći promet, nego mislim da to isto tako i zapravo zdrav razum tiče troškova. Gospodin Toc, vi ste rekli da bi trebalo porezovati buku e, i onečišćenje. Mislite da će to dodatno pripomoći? Ili mislite da će se dalje to opet obračunati kao troške koji će ići na teret korisniku? Kad je riječ o buki, ako nema nikakve diferencijacije, uglavnom je riječ o tome da se trošak prenese na one koji ga uzrokuju. Ja, <clears throat> moje treće pitanje je za gospodina Dornelisa. Vi ste objasnili ove različite razine, dakle razinu na Europske unije, pa onda nacionalno, pa regionalno kod e, oporezivanja, dakle kamiona i na koje ceste se tu misli. Možete nam to još malo pojasniti? Yes, eh... Da, glavno pravilo je naplaćivanje po kilometru. To je najbolji način da se primjeni da plaća korisnik i plaća onečišćivač. Međutim, kada govorimo o e, opcionalnoj prirodi prijedloga, postoje neke države koje u svojim regijama e, preferiraju E, elemente osjetljivosti, privatni automobili se mogu isključiti iz naplate po kilometru i mogu plaćati samo vinjetu. To je opcija koju može koristiti država članica ako to želi, ali u načelu najbolje je naplaćivati po kilometru jer se time poštuju naša dva načela korisnik i onečišćivač plaća. Děkuji, já bych měla dotaz na pana Dionelise a pana Benedeta. Eh, a se... Imam pitanja za gospođu Dionelis i za gospodina Benedeta. Obzirom na ono što su rekli od 24 mjeseca da je to nerealno, želio bih znati zašto gospodin Benedetto želi ukinuti razdoblje od 24 mjeseca? Dakle, što mislite o postupnom uvođenju putem regionalnih inicijativa? Ne mogu vam odgovoriti o pitanju o vremenu jer to ovisi e, o tome koliko država je spremna prihvatiti taj pojam pružatelja usluga. Teško je predvidjeti potrebno vrijeme. U stvari 24 mjeseca je dokazano nerealno, e, zato zaboravite na to, ali moramo shvatiti da vjerujemo u postupni pristup. Prvo dogovorimo se što će se događati u nekoj državi, onda idemo na regiju, a onda na paneuropska rješenja. Da smo mislili da 24 mjeseca možemo imati igrače u Irskoj i u Kreti, e, e, to bi bilo dobro, ali je bilo nerealno. Dakle, sljedeća ideja je korak po korak bez vremenskog ograničenja. Děkuji, pak bych měla ještě tedy jeden dotaz. Uh, hovoří... Hvala lijepa. Imam još jedno daljnje pitanje. Vi govorite o izbjegavanju diskriminacije kad govorimo o ETS pružateljima usluga. Temeljem čega? Temeljem kojeg iskustva? Čitava ideja se sastoji u tome da ako svi, svi slažemo i usvojimo ovaj novi prijedlog, imat ćemo pružatelje usluga koji se koriste u pojedinim regijama. Neće oni na onaj konvencionalan način biti pružatelji usluga EETS-a. Oni će pokriti određene interese područja korak po korak a ime ostaje EETS, ali u stvari se radi o regionalnim pružateljima usluga i onda malo po malo nadamo se da će oni postati pravi EETS pružatelji usluga. Hvala. Hvala lijepa. Ovo je čisto pitanje za gospođu Krid. Ja mislim da kad govorimo o ovom prijedlogu za naplatu cestarina, ključno je razmotriti da li je to u skladu sa načelom subsidijarnosti. Da li vi mislite da ovdje na razin Europske unije se treba pozaviti problemima kao što je zagušenje? Iako e, toga imamo u svim državama članicama, međutim oni su ipak lokalni po svojoj naravi, imaju različite karakteristike. Da, hvala lijepa na tom pitanju. Da, nisam se pozabavila tim pitanjima. Dakle, ako želite malo pogledati ovu studiju, imate još izvan prostori. Kada govorimo o zagušenju, mislimo da postoje bolja rješenja, upravo ono što sam čula, možda dakle ponovno ulaganje u javni transport kroz neku vrstu oporezivanja zagušenja. Dakle, trebamo ulagati u neke druge modalitete prijevoza, dakle, možda je to drugačije u centru Londona, opet drugačije ako morate proći autocestu da idete na posao ili da djecu odvezete u školu. Imamo studiju pokazuje 50% tih putovanja su ljudi koji idu na posao. Dakle, moramo potražiti e, drugim mogućnostima, možda fleksibilno radno vrijeme ili e, vrijeme koje djeca provode u školi, dakle, naći neke druge načine. Hvala i nastavljam i s vama. Da li vi se isto slažete sa mnom a upravo ste to spomenuli, da jednostavno nitko nije svjestan toga unutar ovog prijedloga da treba biti svjesni toga da ljudi žive, dakle, e, različito da ljudi žive u ruralnim područjima ili u gradu, jer ovi koji žive u ruralnim dijelovima ne mogu preživjeti bez auta. Dobro, mogu se malo pouzdati u javni prijevoz, ali to često nije odgovarajuća, nije ni željeznica. Da li ćete se onda složiti sa mnom? Da jednostavno se ne priznaje u tom prijedlogu to da te ljudi koji žive u ruralnim područjima mogu biti nezasluženo kažnjeni, a nemaju nikakav izbora. Tu se radi o poljoprivrednicima i svima koji doprinose društvu. Da, u potpunosti se slažem da mnogi bi se tako osjećali. jer Troškovi automobila su dosta visoki po kućanstva i još će postati više i ljudi neće imati alternativu. Dakle, nije to sad tome da kažnjavamo nekoga, već jednostavno to je dio e, mobilnosti i ne smiju oni postati žrtveni janjci time što ćemo samo reći ne želimo više automobile. Postoje drugi e, oblici prijevoza, dakle može se to naći. Dakle, da, Nadamo se da će parlament, parlament tu postići određene rezultate u tom smislu. Da, morat ćemo biti vrlo brzi, da ili ne. Kada govorimo o komisiji u paketu, oni traže da se osigura da strani vozači nisu suočeni sa diskriminatornom naplatom. Da li se slažete sa mnom da je prijedlog je možda samo europsko rješenje u pogledu rješenja njemačkog e, problema. To možda nije nužno, da je komisija nužno djelovala prošle godine protiv njemačke vlade. Samo odgovorite sa da ili ne. To je teško da ili ne. Da, trebali te stvari se temeljiti, dakle, na nacionalnim schemama. Oni ne bi trebali biti diskriminatorne prema stranim korisnicima. Hvala, gospodin Teličko. Sada ima riječ na minutu i 30. Hvala lijepa. Ja ću nastaviti s gospođom Kriti. Da li se slažete sa mnom da Nedostatak interoperabilnosti i za poslovni sektor i privatni sektor, dakle različite cestarine, da je to nešto što ima značajan utjecaj. Ja bih rekla, da, to je istino jedno problematično pitanje. Teško je e, sustav usporediti, dakle, e, po različitim tvrtkama i po različitim vozilima, ali to je teško. Da, moglo bi biti. Dakle, mislim da postoji način kako možemo doći do interoperabilnosti, a bez zakonodavnih prijedloga, bez obzira sada na amandmane i promjene koje će tu biti sadržani, da li se slažete da tu postoji neka druga opcija i koje bi to onda bile druge opcije da se dođe do te interoperabilnosti? Dakle, postoje određeni okvir i postoji čitav niz prijedloga kako bi osigurali da su vinjete proporcionalne, da ne diskriminiraju. Sve to već postoji, dakle učinite to jednostavnim za e, korištenje i operati, operabilnim. Malo je to povezano s onim što smo mi rekli, dakle da namjenska sredstva su nešto teško, ne možete to nametnuti državom članice. Dakle, s postojećim okvirom čini se da je to nedostatno ili se ne bi složili sa mnom. Što je nedostatno financiranje? Govorimo o interoperabilnosti i pitanje se ovdje postala možemo li bez ovog prijedloga koje je podnijela komisija, možemo li postići cilj ili ne? Ako stvorite uvjeti i neku vrstu standardizacije sustava, kao što mi kažemo, na taj način bi se mogli osigurati kada je provedeno, onda imate dostatnu razinu interoperabilnosti za građane, a da ne gurate prema ovim naplatama po kilometru što ima visoke troškove. Hvala. Već ste imali pravo na tri minute, dakle imate tri minute i onda ćete kasnije imati još dodatnih tri minute. Izvolite, gospođa Kilnen. Evo, to je moj život, ispričavam se, bila sam na glasanju na Intevu. Pitala bih vas što se tiče interoperabilnih sustava. Svi znamo da je postoji jedan sustav koji se temelji na vremenu i opet sustav po udaljenostima u različitim državama članicama. Dakle, postoji li tu mogućnost tehnološki gledajući da se nađe rješenje na određenim prekograničnim točkama recimo da se nešto učini, a da se ne prisiljava države članice da mijenjaju e, sustave koje su već platili na nekakve slične europske sustave. I još jedno dodatno pitanje se odnosi na korištenje novca na europskoj razini, dakle ono što prikupljamo od naplata cestarina. Tu se postavljaju pitanja u pogledu određenih paketa. Možemo li to možda koristiti da recimo da se izgrade odmarališta kod cestovnog prometa? Hvala vam lijepa. Alors, parce ste došli, ali morate reći kome je upućeno pitanje, za koga je bilo ovo pitanje. Mislim da je ovo prvo pitanje vjerojatno našim operaterima, gospodinu Benedetiju, gospodinu Dionelisu. A što se tiče drugog pitanja, to je pitanje možda više upućeno za Viru. Perfetto, io penso che sia uh, più un tema uh, di tecnologia quella che garantisce. Mislim da je ovo čisto pitanje tehnologije. Imamo klijente koji izračunavaju svoje troškove temeljem direktive eurovinjeti ili po kilometru i to nam ukazuje na to što bi trebalo dakle oduzeti sa satelitskom tehnologijom bi mogli imati jedinstvenu tehnologiju što bi nam garantiralo interoperabilnost sustava u pogledu plaćanja i prikupljanja prihoda. Kako bih tu nadodao. Tehnologija može sve proizvesti. Mi možemo imati interoperabilnost koja pokriva cijelu Europu. Međutim, troškovi su ono što moramo uzeti u obzir. Ako su troškovi vrlo visoki, onda igrači na tržištu se neće pojaviti. Međutim, ako započnemo sa dvije faze, imamo određeni troška i dalje onda nadograđujemo. Dakle, interoperabilnost košta i to moraju svi shvatiti. Hvala. Što se tiče drugog pitanja vezano uz infrastrukturu parkinga, možda bi gospodin Lebeda mogao odgovoriti na ovo pitanje. Koristiti prihode u pogledu infrastruktura kako bi se odmarališta gradila koja bi bila sigurna i dobra, to je nešto što mi uistinu podržavamo. I to je to i slažem se s vama u tom pogledu. Hvala. Vratit ćemo se k vama, gospođi Gilan. Još ćete dobiti mogućnost da, tri postavite tri pitanja. Sada gospođa Dalunde. Gospodin Dalunde na tri minute. Hvala lijepa Vrijeme je sporiti tu ideju socijalizma na cestama i prihvatiti tržišno gospodarstvo na cestama. Dakle, oni koji koriste ceste trebaju plaćati održavanje cesta, a oni koji uzrokuju onečišćenje trebaju platiti tu štetu. Moramo internalizirati vanjske troškove u skladu e, dakle, sa načelom zagađivač, onečišćivač plaća moramo uzeti u obzir e, e, dakle kamione i isto tako trebamo e, naplaćivati oni koji koriste fosilna goriva uvesti sustav bonusa za one koje kupuju vozila koje manje onečišćuju a više treba plaćati oni koji ne kupuju takva vozila. Dakle, moje općenito pitanje je vama. Zašto se držati jednog modela koje je sovjetske narave koji izaziva onečišćenje i zagošćenje kad bismo imali jedan modern sustav koji je utemeljen na tržištu i koji će pomoći u pogledu zelenih alternativa na našim cestama. Hvala vam lijepa. Kome ste uputili pitanje? Onima koji su skeptični prema jednom modelu koji se više temelji na tržišnom modelu. Tko misli da može odgovoriti? Da, očigledno sam to ja kao jedna od njih. Dakle, mobilnost je prva korist. Ne želite društvo u Europi gdje se ne možete kretati ili ima previše različitih e, protokola. Dakle, to se želite e, činiti. Ako činite to po kilometrima, onda e, svaki modus ili oblik transporta treba imati e, određeni ravnopravni položaj jer mislimo da već postoji to da se oporezuju vozila koja više onečišćuju. Dakle, mi mislimo što e, želimo tu postići i znamo. Hvala. Ja se slažem s onim što ste vi rekli, samo bih još želio nešto dodati. Moramo istinu biti vrlo pažljivi u pogledu toga što odlučujemo, što je čisto, što nije čisto. E, vozila sa nultom emisijom, električno vozilo, kao što svi ovdje mi mislimo, je čisto vozilo. Međutim, kako ćete proizvesti struju? Ako se 100% proizvodi temeljem ugljena, možete li reći da je onda to čisto? Da, evo, to ja vama sad upućujem to pitanje. Moje drugo pitanje. Švedska vlada se sada nalazi u finalnoj fazi pri spremanja prijedloga, dakle cestarina koje se naplaćuju po kilometrima. Ima li ti tu neki savjet za nas u Švedskoj i kako to provesti, kako bi olakšali buduću interoperabilnost? Da, kao prvo imate ono načelo onečišćivač plaća i korisnik plaća. Korisnik plaća to je nešto što trebamo pokriti, to je jedan dio prihoda, jedan dio troškova. Ovaj drugi dio vezan uz e, ove vanjske aspekte morate odlučiti u skladu sa vašom državom koji postotak koji želite pokriti i gdje ćete koristiti te prihode od te internalizacije. Hvala vam. Gospođa Juto na 2 minute i 30, izvolite. Da, imam pitanje, za gospodina todca kad govorimo o cestarinama. Čuli smo da taj novac ne treba nužno koristiti samo za sektor prometa, već i da bi to trebalo koristiti u neke druge svrhe, bolnice, škole i sl. Dakle, ono što mi u stvari radimo, da povećavamo troškove za e, korisnike zbog e, okolišnih troškova, a to opet onda ne ulažemo u okoliš kada govorimo o ciljevima zaštite okoliša. Možemo li to postići sa ovim pristupom? I drugo pitanje. Što mislite kada ćemo takozvani markups moći koristiti? Što se tiče namjenskih sredstava, mislim da je to jedno e, pitanje akademske naravi, jer oni koji su to uveli dio novca ide opet natrag u sektor. Ako vidite što se događa u Belgiji, jasno je da je taj e, novac opet vratio industriji kamiona, neki opet u održavanje e, cesta. Dakle, sad trebate vidjeti da li to treba učiniti razine Evropske unije, vezujući. Mislim da to nije moguće, da to nije nužno. Mi smo već puno o tome razgovarali i to nije izvedivo. A drugo pitanje, možete ga ponoviti? Što mislite o ovom takozvanom mark-upu? Kad bi moglo doći do toga? Kad bi se moglo to koristiti? Ne razumijem vaše pitanje. O markup, to ne razumijem. Ne znam. Dodatni troškovi. Gdje ćete to? Dakle, uvestite dodatne troškovi. I je mi još preostalo nešto vremena? Imate 20 sekundi. Gospodin Benedet. Mikrofon kad govorimo o satelitskoj tehnologiji. Zašto sad ne koristite, a ne čuvati za budućnost? Kad bi to učinili preko noći, to bi bilo skupo. Satelitska tehnologija deset puta više košta nego kratki valovi. Tako da mislim da možemo krenuti ipak dosta brzo sa implementacijom. Gospođa Arno, dvije i pol minute. Zauzet ću nešto drugačije stajalište od svojih kolega. Mislim da poboljšanja cjelokupne infrastrukture bi trebali biti prioritet. Naravno, trebamo pri tome imati na umu načelo subsidijarnosti. Gospođo Rike, ne slažem se s vašim optimizmom. Iza ovih prijedloga mislim da je još uvijek glavni cilj da ljudi više plaćaju. Nije mi baš jasno tko će više plaćati, kome će ići ti prihodi ali Mislim da će to ići na račun evropskih e, poreznih obveznika, francuskih poreznih obveznika. Pitanje je za gospodina Dionelisa. Ako vas nisam pogrešno shvatila, čini se da vi govorite da bi mi trebali razviti diljem Europe elektronički sustav naplate cestarina, takozvani EETS, pa moramo znati tko kome što duguje, tko je gdje i to je veliki rizik e, u pogledu privatnosti osobnih podataka. Možete mi... Ne, ja sam rekao nešto suprotno tome. Mi imamo političku viziju da dođemo do ovoga što ste vi rekli. A s obzirom na stvarnost i situaciju koju danas imamo, mislimo da trebamo ići korak po korak. Započet ćemo u manjim regijama da vidimo kako bi ta interoperabilnost na razini regije funkcionirala, gdje su probleme do kojih može doći u pogledu svih tih elemenata što se tiče privatnosti, koji su igrači na tržištu i onda malo po malo dođemo do ove paneuropske razine. Mi smo svjesni vizije, svi bi htjeli imati taj paneuropski aspekt, ali to je predaleko i previše rizika je tu uključeno. Dobro. Svjesna sam vašem pristupa korak po korak, ali to vas dovede do vrha i dakle vi svakako i želite doći do vrha. Dakle, ja tu ipak vidim određeni rizik. Hvala. Vim Hvala lijepa. Jedno važno pitanje je ovdje da li će Europa biti spremna na to sve i to sad postavljam svim panelistima to pitanje. Što mislite? Koja je vaša procjena? Što je moguće i kad bi se to uopće moglo dogoditi? Započet s gospodinom Benedetom. Mislim da je važno tu uspostaviti ravnotežu između troškova za operatere i spremnosti među korisnicima. I ne mogu vam tu dati ništa u pogledu vremena ja ću se vratiti na ono korak po korak. Ovisi o potrebama država članica i trebamo osigurati da je tu interoperabilnost sustava kad se one uvode. Govorili smo o Švedskoj, evo tu se javlja i Njemačka. Svi ti sustavi bi trebali korak po korak imati više interoperabilnosti i biti lakši za korištenje. Mislim da glavni cilj bi trebao biti osigurati fair tržišno natjecanje što se tiče postojećih pružatelja usluga i onih koji žele postati pružatelji usluga u pogledu električne naplate cestarina. Dakle, i to u svim domenama. Kad budete imali to fair tržišno natjecanje i uklonite sve barijere, onda će samo tržište se stvoriti i izvoliti napredak. Kao pa željeznice, naravno, mogu samo podržati to načelo interoperabilnosti, da je to nešto što trebamo provesti. To je točno. A što se tiče ovog poštenog načina plaćanja, to je opet vezano uz oblik prijevoza. Za nas kao organizaciju koja se bavi pitanjima okolišem trebamo preći na veću internalizaciju vanjskih troškova i dalek sam put prešao 1990. Svaki pregled eurovinjete je doveo do poboljšanja. Međutim, jasno je da je još dug put pred nama. I čak i ovaj pregled ili izvješće sada neće biti savršeno. Dakle, to je rad koji traje. Evo kako mi to vidimo. Zamislite da započnemo sa prvom regijom, Portugal, Španjolska, Francuska. I oni imaju vlastitu regionalnu interoperabilnost. Paralelno k tome ćemo imati druge regije, Njemačku, možda Belgiju, Italiju, Austriju. Dakle, jednu drugu regionalnu interoperabilnost. Onda pređemo na Istočnu Europu i Balkan. Imamo tri regionalne interoperabilnosti. Kad oni dobro funkcioniraju, onda sljedeći korak je da imamo da ta te regionalne interoperabilnosti postanu e, paneuropske interoperabilnosti. Ali idemo, dakle, pozabaviti se prvo ovim regionalnom interoperabilnosti. Da, i ja se slažem s time, ali kada? Pratite regionalnu interoperabilnost. Kad se one pojave, možete se onda nagati nadati da će doći do europske interoperabilnosti? Dobro. Ne znaju. Gospodin Kaputo, tri minute. Pokušat ću izbjeći ponavljanje pitanja koja su već postavljena, recimo vezano uz interoperabilnost željela bih započeti s pitanjem za doktora Benedetija. I što se tiče usvajanja, dakle, sustava registracije. To bi se moglo koristiti, dakle, za prepoznavanje vozila kao alternativa drugim vrstama tehnologije. Dakle, ta tehnologija sustava elektronske registracije je nešto što se koristi uz druge oblike tehnologije. Dakle, drugi način e, prikupljanja e, cestarina, natjerate ljude na taj način da plate tamo gdje se to koristi nije to dovelo do dobrih rezultata. Dakle, kad govorimo sad o određenom profilu interoperabilnosti i učinkovitosti prikupljanja cestarina, što mislite o korištenju takvih e, e, ekskluzivnih e, sustava i koji bi učinak toga da se to koristi komplementarno drugim sustavima? Moje drugo pitanje, ali možda evo prvo da odgovorite na ovo očitavanje registarskih tablica je jedan dodatni sustav, e, potporni sustav koji nam e, pomaže da identificiramo dakle, registarske tablice. Dakle, imamo učinkovitost od 7% u tom smislu i taj sustav nije baš postigao nekakvu veliku razinu pouzdanosti. Kad imamo gus promet, teško je s time raditi. Kad imamo manje prometa, dakle kad su veće udaljenosti između vozila, sustav lakše može očitavati registarske tablice. Dakle, ne vidim tu nikakav razlog zašto bi trebali investirati u to. ad altre tehnologije se resti comunque la, eh, la soluzione migliore. Dakle, da li mislite da bi komplementaran način korištenja bio najbolji način, da što se tiče videotehnologije? Eh, Toder riguarda un aspetto che Moje drugo pitanje je za gospodina Tota. Neti od aspekata mog pitanja su već eh, drugi postavili a riječ je o tome kako određivati cijene obzirom na učinak na okoliš. Želio bih se pozabaviti jednim konkretnim aspektom toga, a to se odnosi na transparentnost i komunikaciju s korisnicima. Želio bih razumjeti da li se slažete da ukoliko ne poboljšamo komunikaciju s krajnjim korisnicima i objasnimo na koji način određujemo cijene i pristojbe e, pozivajući se na različite čimbenike koji na to utječu bez toga će nam biti teško dovesti do temeljnih promjena u modalnom korištenju transporta u potpunosti se slažem, mislim da je ovaj primjer klasifikacije dobar. Mislim da je to uistinu pomoglo da se poveća broj vozila Euro 6 na cestama. Ako krenemo na ovu drugu diferencijaciju, onda ćemo se morati povinuti da taj sustav bude što jasniji. Euh, Izvolite, sada vi imate riječ na minutu i 30. Pitanje za gospodina Lokmana ako pozdravljate earmarking, e, dakle ako prihvaćate ili kako ima jedan transmodalni aspekt, odnosno na koji način vi gledate na takvu mjeru i što mislite koji bi omjer bio razuman? Pa već sam e, e, rekao što mislim o earmarkingu i o tome da se to koristi za infrastrukturu. Mislim da se trebamo vratiti na onaj model troškova. E, ako govorimo o takozvanim markups, to je razlika zato što se to može koristiti za razvoj čistih načina prijevoza. Što se tiče načela onečišćivač plaća, to bi trebalo internalizirati. Od 100, koliko mislite da bi trebalo biti transmodalno? E, dakle, da ide od, od cestovnog prometa za željeznice. Nažalost, nemam e, konkretan postotak i mislim da bismo to trebali razmotriti na razini država članica. Dobro, znači nema odgovora na to pitanje. E, gospodin Van de Kamp, još jedan put. Tri minute za EPP. Ne, hvala. Dobro, time smo štedjeli na vremenu. Onda gospođa Kilonen, tri minute. dragi kolege. U ja ću postaviti pitanje dami iz panela. E, koje bi bilo vaše rješenje ako se krene e, sa dakle, sustavom naplate cestarina od nule? Pa to bi trebalo prilagoditi nacionalnim potrebama i okolnostima i u tom smislu bismo zatražili subsidijarnost na nacionalnoj razini. Osim toga, ono što nam se čini nezgodnim jest da se svakih e, nekoliko godina predlaže, e, dakle postoje sve čišća vozila, i dakle nameću se porezi, a onda se ispostavi da je situacija drugačija i onda se e, ide u ulaganje u nešto drugo, u željeznicu ili električna vozila. Dakle, mislim da moramo prepoznati činjenicu da znanost e, evoluira i ono što se sada smatra najčišćim možda neće to biti u buduće. Tako da mi iz perspektive korisnika moramo shvatiti da situacija nije crno-bijela i da e, tu postoje različite potrebe koje se mogu zadovoljiti. Ako e, imate električna vozila na autocestama, to nije e, učinkovito kod velikih brzina. Tako da mislim da treba paziti na koji način se kreira sustav tako da bi bio prilagodljiv i da bi se njime postigli zacrtani ciljevi i o tome će ovisiti dakle da li države ispunjavaju ciljeve koje su si zadale. Hvala vam. Dominik, meni je ovo i više nego dostatan odgovor. Hvala, izvrsno. Onda sada riječ ima zastupnica Grapini na dvije minute. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ukratko ja bih rado koncizna pitanja. E, ovdje su postoje neka proturječa, neki su za vinjete, neki protiv, neki su za subsidijarnost, a drugi ne. Gospođo Križ, vi ste e, iznijeli kritike na način, e, na sam sustav oporezivanja. Dakle, kako mislite da bi taj sustav trebao izgledati da bude pravedan? I koji je vaš prijedlog da se tim porezom financira infrastruktura? Gospodin Tods vi ste rekli da to nije skupo, e, električni automobil, e, dakle zanima me imate li studiju utjecaja jer vi možda niste mislili na sustav napajanja tih električnih automobila, negdje ne postoje punionice, posebno e, u seoskim područjima i kako će se ljudi s time nositi tamo? Hvala. Molim? Da, e, dakle kako postići pravedni sustav? Ja sam protiv toga da se demoniziraju vinjete. Kao što smo rekli, mnogo toga je direktno vezano uz uporabu e, i to se, dakle, mora temeljiti na činjenicama. Dakle, koje su najčišće tehnologije, dakle, ne treba sada isticati nekog prvaka, a možda će sutra situacija biti sasvim drugačija. Osim toga, to mora biti primjereno nacionalnom tržištu. Što se tiče električnih vozila, ja sam htio reći da vozači električnih vozila e, koji koriste e, dakle, električnu energiju, a ne benzin, dakle, ću vidjeti da je to jeftinije, budući ćemo imati vjerojatno sve više električnih vozila. Am avut altă întrebare, da? Cum... E, ja sam postavila posve drugo pitanje. Vi ste rekli da bi se novac trebao ulagati i zanima me koje je vaše rješenje. Govorimo o pristojbama, da kako. Svaka država članica će imati svoje prioritete. Dakle, ako imate milijardu eura e, prihoda od cestovnih pristojbi, to će možda poslušiti za smanjivanje e, dakle poreznih nameta na rad e, ili na nešto drugo. Dakle, to sve ovisi o odluci na nacionalnoj razini. Dobro, ovo pitanje je bilo dosta široko postavljeno. Gospodin Liberacki će sada zaključiti ovu raspravu. Imate dvije minute. Hvala vam. Hvala lijepa. Što se tiče onoga što je rekla gospođa Krid, vi ste mi inspirirali neka daljna pitanja. Što znači ovaj dokument komisije? Mi moramo poduzeće i građane još dodatno opteretiti. Osim toga, komisija uopće ne zanima što će se dogoditi s pristupima. One su vrlo visoke, a svaka država radi s tim pristupima što želi. Sam vas dobro shvatio? Da, iako nisam spomenula tvrtke nego samo građane, to je veći, veće opterećenje za građane. Trošak po kilometru je oko 10,8 centi u Njemačkoj, u usporedbi sa sadašnjim sustavima. To je velika razlika. Hvala. To znači da bi mi trebali biti vrlo pažljivi s tim paketom. E, nadalje, pitanje da li ovaj sustav pristup, odnosno cestarina može uistinu biti zanimljiv. Recimo, između 6.30 i 9 e, vozimo se u Briselu, da li je tome tako da imamo tri put više e, auta, ali to je tri puta skuplje i onda se to prebaci na jedan drugi način. Možete si uopće takav jedan sustav zamisliti, da se u određeno vrijeme više plaća? sono diverse eh, Naravno, postoje različiti eksperimenti u Europi i mi kao pružatelji usluga spremni smo to ispitati. Hvala lijepa i sad još treće pitanje, gospodin Benedetto. Vi ste rekli da u načelu ste jedna vrsta blagajnika. Znači, kupci trebaju platiti. Oni dolaze s tržišta i trebaju platiti. I to tako gledamo. Je li to točno? po' più di così, senso noi incassiamo... Ne, situacija je malo složenija. mi prikupljamo novac e, koji se plaća operaterima. Dakle, postoji kreditni rizik za neke klijente. Što se tiče dakle, teških vozila, mi smo riješili taj rizik e, kroz mutualizaciju. Dakle, imamo novac koji se plaća jedinstvenom operateru. Hvala. Dakle, sada smo završili sa krugom pitanja zastupnika, a sada na tri minute gospodin ližua iz glavne uprave MUV iz komisije koji će nam e, iznijeti svoja zapažanja. Imate tri minute, izvolite. Hvala vam predsjedavajući, lijepi pozdrav svima. Kao prvo želim reći da je moj dojam e, uglavnom pozitivan kako što se tiče e, naplate pristojbi, jer se mnogi slažu da direktiva o eurovinjetama ima svoju ulogu, da je to poticajna mjera posebno za e, suzbijanje klimatskih promjena i smanjenje emisija. Što se tiče interoperabilnosti e, cestarina, ITS, e čuli smo predstavnike industrije, čuli smo da postoje jasna pravila o e, naknadama, certifikaciji i potrebi za standardizacijom načina prijevoza. Dakle, što se tiče e, ukidanja vinjete, postupnog ukidanja, slažem se, to je prijedlog komisije koji sam čuo da podržavaju mnogi e, koji su govorili jutros. Mislim da nije nikakva tajna da smo u prvom krugu razgovora s državama članicama čuli njihovu zadršku, dakle Dakle, one žele da mogu birati između e, vinjeta i e, cestarina. Tako da u svakom slučaju parlament mora tijekom pregovora zagovarati taj pristup. Zatim, što se tiče autobusa i prometa autobusima, čuo sam mišljenje Irua. E, izvjestitelj za ovu direktivu je vrlo jasno rekao da se da autobusi koriste infrastrukturu. Iz tog razloga nema razloga da im se odobri izuzeće od plaćanja cestarine. Isto vrijedi i za teška vozila. Da li to znači da je komisija protiv razvoja autobusa? Ne, mi to smatramo sasvim normalnim sredstvom javnog prijevoza. Dakle, osmog studenog smo e, donijeli jedan paket mjera i tu smo čak e, odlučili otvoriti tržište za autobuse, što znači da smo otvorili nove prilike, ali to ne znači da im se treba odobriti izuzeće od plaćanja cestarina. I na kraju, e, što se tiče alokacije prihoda, dakle, ovo je da kako vrlo osjetljivo pitanje i za države članice to je važno načelo. Dakle, to prihvaćanje pristojbi za korisnike, no to je vrlo osjetljivo za države članice. Mi smo već predložili obveznu alokaciju e, pristojbi u prometu, ali to nisu prihvatile države članice. Imamo samo preporuku u direktivi o eurovinjeti i mi smo se odlučili za nekakav srednji put tako da smo nametnuli određenu transparentnost u korištenju e, prihoda e, u državama članicama, no mislimo da je to nešto što će biti vrlo osjetljivo pitanje za države članice i mi se nadamo snažnoj potpori parlamenta. Evo, to su moje napomene i želim samo zahvaliti panelistima na zanimljivim izlaganjima. Hvala. Hvala gospodine Ležua. Zahvaljujem našim panelistima na sudjelovanju u raspravi i na e, kompetentnim odgovorima. Mislim da je rasprava bila vrlo zanimljiva i mislim da će izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni imati dosta koristi od toga. Zahvaljujem još jedan put svima i sada kao što znate postoje brojni sastanci i rasprave u našem parlamentu vezano uz AKP s obzirom na ovaj tjedan posvećen Africi, tako da smo procijenili da je važno da komisija sudjeluje u ovoj euroafričkoj raspravi i u tom smislu molim vas e, da izađete tiho iz dvorane. Dakle, tu imamo sada ćemo nešto o zrakoplovstvu u Africi koje sada prolazi kroz brojne promjene. To je bilo problema, ali je došlo i do značajnih e, promjena. Gospodin Peter Bombe iz glavne uprave MUV i EDIT, Kala. Ispričavam se. Hvala vam. Molim vas da iziđete tiho. Ja. Marijan je tu, ona je zadužena za zrakoplovstvo, tako da sve u redu. Dajem riječ gospodinu Bombeju na temu komercijalnog zrakoplovstva u Africi. Izvolite. Vi imate riječ u ime glavne uprave MUV iz komisije. Gospodin Bombay. Hvala. Hvala vam predsjedavajući. Dobro jutro svima. Drago nam je da u okviru Afričkog tjedna ovdje u parlamentu možemo dobiti mogućnost da nešto kažemo i da organiziramo razmjenu mišljenja o zrakoplovstvu u Africi. To mi uvijek predstavlja veliko zadovoljstvo. Mi smo mislili da bi bilo dobro da se osredotočimo na zrakoplovstvo i zračnu sigurnost u Africi. Kao što vam je poznato, najvažnija infrastruktura u zrakoplovstvu nisu piste i terminali, niti napredna tehnologija. Sigurnost je ono što je najvažnije u zračnom prometu i to je zapravo alfa i omega našeg e, rada u zrakoplovstvu, tako da vam ja mogu nešto reći u svezi s time dakle nešto reći o situaciji u Africi i u tom kontekstu. Ovo je zajedničko uvodno izlaganje zajedno s kolegama iz EAZE e, koji također aktivno djeluju u Africi. Meni je čast što sam e, na čelu odbora za sigurnost i do jučer sam bio u Abuđi u Nigeriji, to je jedna fascinantna zemlja. E, bila jedna konferencija i na temu sigurnosti zračnog prometa u Africi. Dakle, to također govori o tome koliko pozornosti ljudi pridaju toj temi. Ja sam vas se htio e, ukratko podsjetiti na tri ključna stupa e, našeg djelovanja, dakle to su instrumenti kojima raspolažemo, za praćenje sigurnosti u svijetu, a tako i u Africi. S jedne strane imamo nešto što je novo, to su operateri, odnosno sustav autorizacija e, za treće zemlje kojim upravlja EASA, zatim sustav SAFA, to je sustav standardiziranih inspekcija u Europi Dakle, kod pregleda zrakoplove u Bratislavi, e, ta inspekcija se odvija isto kao i u Barceloni ili primjerice Helsinkiju, dakle, bilo da se radi o zrakoplovu iz Europske unije ili neke treće zemlje, te se provjere e, vrše na isti način, što nam omogućuje da dobijemo velik broj informacija unutar Europske unije u svezi sa, e, dakle, radom prijevoznika mi bismo trebali biti ponosni na to da u Europi imamo e, najviše standarde. Ovaj sustav je vrlo, vrlo dobar i e, mnoge zemlje nam se obraćaju da vide mogu li oni e, početi koristiti taj sustav jer zemlje koje nemaju tako razvijen sektor, žele ga razviti, stupaju s nama u kontakt da bi također koristili taj sustav. Kako bismo svugdje u svijetu mogli e, pratiti što se događa. E, niti jedna afrička zemlja još ne koristi sustav SAFE, ali dakle to je uz e, važan prioritet za EAS-u i komisiju. Zatim Treći element je, e, su naši instrumenti vezano uz međunarodnu zrakoplovnu sigurnost. Kao što znate, mi imamo jedan e, crni popis za sigurnost. E, to smo sada nazvali, dakle, popis sigurnosti u zračnom prometu. i nama je također važno da dobijemo od vas potporu. Ovo su ta tri instrumenta mi mislimo da je to sve sastavni dio dakle jednog e, istog skupa mjera i dakle mi želimo da ta tri stupa e, međusobno se prožimaju i da nam dakle daju željene rezultate. Dakle, što se tiče Afrike i ovog popisa koje sam spomenuo, Afrika je više zastupljena, mnogo više od ostalih dijelova svijeta, što zapravo govori o činjenici da je sigurnost zrakoplovstva bila doista problematična još do unazad nekoliko godina. Ja ću vam sada objasniti što smo mi uspostavili u suradnji sa našim partnerima iz Afrike, a u svrhu poboljšanja situacije još uvijek nismo postigli sve što smo htjeli, e, dakle oni su još uvijek na tom crnom popisu, ali vidjet ćete da se stvari polako mijenjaju, posebno u onim zemljama gdje e, tijela za zrakoplovstvo mogu obavljati svoj posao. Dakle, ključno je da se pruža nadzor i to na neovisan e, način neovisnost e, rada nije uvijek e, sama po sebi razumljivo u Africi i tako da nadzorna tijela moraju imati dovoljni e, stupanj neovisnosti. Da kako prijevoznici su mnogo bogati od nadležnih tijela, ali one su ta koja moraju pratiti sigurnosnu situaciju u odnosu na prijevoznike. U nekim zemljama se to poboljšalo, na primjer u Nigeriji mi smo morali staviti jednog prijevoznika iz Nigerije na ovaj popis. I oni, to ih je otrijeznilo, oni su počeli više ulagati u e, dakle, sigurnost zrakoplovstva, što je pozitivan znak. Brojke su ovdje na ekranu, vidjet ćete da je Afrika najzastupljenija još uvijek a pod 3.2 vidite e, pojedinačne prijevoznike, imamo dva e, nova, Air Zimbabwe iz Zimbabvea i još jedan iz Nigerije, Među, koji su se našli na popisu zato što je AZE morala e, odbiti autorizaciju TCO-a. Ako prijevoznik iz treće zemlje zatraži od nadležnog tijela dakle, dakle kao treći e, operater iz treće zemlje, ako EASA mora iz ne administrativnih nego sigurnosnih razloga odbiti odobrenje, onda e, taj prijevoznik mora doći pred odbor za zračnu sigurnost i najčešće se onda <laughs> stavlja na popis. I to je bio slučaj sa ova dva prijevoznika. Ono što je pozitivno jest da je to najčešće poziv za E, nadležna tijela i za e, državne vlasti da shvate da moraju nešto poduzeti u smislu poboljšanja sigurnosti kako se ne bi svi prijevoznici našli na tom popisu. Ovo je jedan grafički prikaz koji pokazuje da se da brojke postupno ali konstantno opadaju u smislu broja prijevoznika i broja zemalja unazad 3-4 godine situacija se postupno poboljšava. mi smo oprezni, dakle samo kada vidimo da se situacija bitno poboljšala, razmatramo mogućnost da se nekog prijevoznika skine sa popisa od 2014. 15. to nije bilo moguće, ali sada vidimo da čitav niz afričkih zemalja ozbiljno pristupa ovom problemu i e, kada odrede oni svoj dio posla, vrlo često uz našu pomoć, ako djeluju odlučno i mi smo spremni s naše strane e, učiniti sve kako bi ih se skinulo s popisa. Ovo je kratki pregled onoga što je odrađeno. Dakle, pozitivni trend koji govori o tome da a zrakoplovstvo u Africi još uvijek nije najbolje situaciji u svijetu, ali ipak se situacija poboljšava. Bilo je nekih zemlja u kojima je bilo problema, Mauritanija, Svaziland, su primjerice uspjeli poboljšati situaciju tako da smo ih skinuli s popisa. A kao što sam već rekao, ponekad uz vašu pomoć koristimo i jedan alternativni popis za sigurnost u zračnom prometu. Dakle, to je kod onih zemalja gdje vidimo da se situacija pogoršava i mi onda stupamo u kontakt s tom zemljom i jasno kažemo državnim vlastima da moraju početi ulagati, da moraju uspostaviti neovisna nadležna tijela jer u protivnom znaju kako će to završiti i dakle taj zapravo alternativni popis je možda jedan od eh, najinteresantnijih aspekata eh, mjera kojima raspolažemo. Neću ponavljati ono što sam rekao vezano uz operatere trećih zemalja i EAZI. Ovdje vidimo da je EASA u mogućnosti dakle da zapravo postoji 19 afričkih zemalja koje imaju e, dakle odobrenje ima 63 zračnih prijevoznika kojima je dopušteno letjeti u Europu. Unazad dvije godine potrebno je prvo proći sigurnosnu provjeru kod EAZE, e, dakle prije nego što se smije letjeti e, prema Europi, to prije nije bio slučaj su postali nacionalni programi, tako da svi koji se prijave moraju prije svega ispuniti sigurnosne standarde koje će potvrditi Eaze dakle prije nego što eh, im se omogući da njihovi eh, avioni lete prema Europi. Dakle, mislimo da je to jedan vrlo dobar sustav. Eh, niz prijevoznika je shvatio da je to ozbiljan sustav i oni su sami povukli svoj zahtjev. Ovo što se tiče programa sigurnosne provjere Europske unije, sustav SAFA, sad ga zovemo službeno RAMP na engleskom, ali u svijetu je poznati pod akronimom SAFA, tako da mislim da možemo i dalje ga zvati sustavom SAFA. Što se tiče dakle trećih zemalja, mi ne pratimo da li oni primjenjuju europske standarde. U brojnim područjima su europski sigurnosni standardi viši od međunarodnih a prijevoznici iz trećih zemalja, dakle tu se radi provjera e, u odnosu na standarde iz ICAO-a. Svaka zemlja i skupina zemalja temeljem konvencije iz Chicaga ima pravo e, na te inspekcije, dakle može obaviti inspekciju. Postoji mogućnost i da se treće zemlje priključe sustavu, to je slučaj kod Singapura, Kanade, Australije i sa još nekolicinom njih. A zanimljivo u tome jest da smo mi ranije znali što se događalo, dakle neki prijevoznici su poslali svoje najbolje zrakoplove i posadu u Europu zato što su znali da će e, tamo proći najstrože kontrole, dakle u Europi. Tako da imamo popis e, dobrih zrakoplova i do posade koje je u skladu sa standardima. Međutim, sad je e, situacija drugačija zato što će sada morati drugdje proći kroz SAFU, budući da Europska unija podržava SAFU, tako da prijevoznici iz neke regije ne mogu e, poslati svoje e, loše avione na Bliski istok, a dobre u Europsku uniju? Ne, zato što će ih uloviti e, ako lete u Aziju, u Europu, dakle neovisno kamo lete ili u Sjevernu Ameriku, morat će, netko će ih u sustavu otkriti, a svi partneri dobivaju informacije od inspekcija koje se provode u e, drugim partnerskim zemljama. Mislim da mi ponekad u Europi nismo svjesni toga da imamo sustave na kojima nam ostatak svijeta zavidi i uz vašu potporu e, ranije smo upravo uspjeli razviti takve sustave. Na ovom slajdu možete vidjeti na desnoj strani Afriku. Ovo je još uvijek e, regija koja ima najbolje omjere u sklopu SAFE i sve svemu vidimo da trend u opadanju prije deset godina je to bilo više nego u ostatku svijeta. Sada vidimo iz godine u godinu da postoje značajne poboljšanje i mislim da je to vrlo dobro. Dakle, što se tiče ovog sustava sigurnosnih provjera, mi tu dobivamo znanje i podatke e, i za popis za zračnu sigurnost. Eh, odobrenja za operatere iz trećih zemalja, eh, to je sustav koji smo pokrenuli prije par godina, međutim to sada pokriva više manje čitavu Europsku uniju eh, unazad dvije godine i to dobro funkcionira. Vidjeli smo što se tiče afričkih zemalja da neke tvrtke nisu tome uspjele, odnosno događa se to da ukoliko neki prijevoznik želi dobiti status, mora poboljšati sigurnost što je uvijek dobro. Također primjećujemo da vlasti ne žele e, da njihovi prijevoznici ne dobiju e, odobrenje, tako da i oni su povećali, odnosno postrožili inspekcije, što je sve da kako u interesu sigurnosti u zrakoplovstvu. E, sada ću dati riječ ravnatelju iz EAZE, on će vam nešto reći o strateškim aspektima, a nakon toga ću ja izniti svoje zaključke. Um, Puno hvala. Kad ste dobili ovo objašnjenje o tome kako se rješavala ova sigurnosna strana čuli smo o zrakoplovnim kompanijama, ja ću govoriti o regulativi. Morate shvatiti da kako bismo dobili širu sliku moramo imati jedno i drugo. Naravno moramo ocijeniti e, kapacitete zrakoplovnih kompanija e, tvrtki i njihove mogućnosti, ali moramo vidjeti šta se događa u državama kamo ti zrakoplovi lete na vizualan način možemo e, rezimirati razinu provedbe međunarodnih sigurnosnih standarda. Crveno je loše, a zeleno je dobro. Ovdje vidimo kolika je raznolikost kapaciteta e, raznih država. Tako da nikad ne znate da li ćete imati razinu sigurnosti Kad vidite ovu sliku, također vidite da nije lako za Europsku uniju da intervenira jer nema jednog rješenja koje je prikladno za sve. Ako bismo htjeli pomoći nacionalnim regulatorima, morali bismo drugačije raditi sa svakim od njih. Dakle, nema nekog brzog rješenja. Ovo je naravno recept za katastrofu. E, transport je važan za razvoj u Africi, ali ovdje imamo neke prepreke e, ako želimo pomoći zrakoplovnim prijevoznicima. Dakle, imamo problem u Africi. Ovu sliku nismo izradili mi, nego međunarodni inspektori. Ovo je prikaz eh, kako moramo eh, prioritizirati naše djelovanje, koje prioritete odrediti. Vidjeli ste u prošloj prozirnici razinu sigurnosti, a ovdje vidite kako smo u ASI organizirani da bismo podržavali nacionalne vlasti. Boje se odnose na određene projekte. U svjetlo plava boja označava da koristimo Euromed kako bismo intervenirali na terenu, dakle twinning i podrška pri inspekcijama, ovisno o razini sigurnosti, definiramo intenzitet akcije u projektu. Zeleno su projekti gdje organiziramo projekt koji nam je dala Europska unija. Zambija je specifičan slučaj. Dakle, bio je konkretan poziv za pomoć što je podržala Europska unija na terenu. Zatim e, raspravlja se trenutno o Saharskoj Africi i zapadnoj Africi, a to ovisi o procesu odobrenja, no mi se već sada pripremamo za te projekte. E, odabir timova se ne radi samo sa stručnjacima eas već pozivamo i nacionalne e, stručnjake da nam se pridruže kako bismo ojačali svoje kapacitete. Trebamo izraditi neku strategiju kako bismo bili učinkoviti, ali i kako bismo bili troškovno učinkoviti ako bismo išli e, država po država to ne bi e, funkcioniralo prvo jer nismo opremljeni za to a drugo jer nemamo e, istu razinu sredstava koji imaju neki drugi koji tako rade. Dakle, mi smo odlučili raditi po regijama se smatra e, dakle želimo podržati regionalne organizacije za nadzor sigurnosti RSOO dakle tu se nastoji integrirati i harmonizirati e, razina sigurnosti u regiji i ovo je način kako radimo kako bismo bili troškovno učinkoviti. Koristimo njihove RSOO da bi koordinirao naše djelovanje. Oni mogu pojednostavniti logistiku i po završetku projekta nam mogu ponuditi kapacitete kako bi se održalo ono što smo im dali kada je riječ o tehničkoj pomoći. Dakle, to je naš pristup. Naš pristup je regionalan i koristimo ono što već postoji u regiji kako bismo osigurali da ono što smo učinili opstane i da se nastavi. uskoro ćemo e, započeti projekt EU Afrika, sigurnost u zrakoplovstvu, EU ASA i taj projekt će se koristiti da popuni praznine u onome što smo već do sada učinili. Da ne bih previše pojednostavljivao, moramo imati dovoljno sigurnu međunarodnu industriju zrakoplovnog prometa, ali tu su veliki izazovi u Africi jer promet raste vrlo brzo. Moramo biti sigurni da će lokalne vlasti biti sposobne nadzirati i provoditi pravila neće biti iznimaka kad je riječ o kibernetičkoj sigurnosti. Moramo dati potporu kako bismo odgovorili na ovu novu prijetnju za sigurnost. Ono što je također novo je da sve više vidimo potencijal dronova u Europi u Africi nisu tako daleko stigli kao mi kad je riječ o regulativi koja se odnose na bespilotne letjelice, a u Africi će sve više e, tih letjelica letjeti po zraku, pa moramo i to uzeti u obzir. Još jedan izazov je korištenje nove tehnologije. To nije jednostavno u afričkim zemljama i moramo osigurati da i to uđe u naše prioritete i da utječemo na ulaganja nacionalnih vlasti i industrija i drugih kako bi što brže počeli primjenjivati e, satelitsku tehnologiju, e, satelitske e, komunikacijske sustave. Dakle, i to je nešto što bismo mogli raditi u budućnosti. Mislim da smo došli do kraja moje prezentacije. Da, to je to. Dakle, ono što sam htio reći prije nego što predam riječ jest da je interkonektivnost jako važan politički cilj za te države, no do interkonektivnosti može doći samo ako bude dovoljno sigurnih temelja za to. Poruka koju trebamo stalno ponavljati je da želimo pomoći Europskoj komisiji, ali želimo uvjeriti vas, parlament, da smo mi e, dakle alat koji eto možete koristiti u te svrhe. Izvolite. Puno hvala. Htio sam samo ukratko rezimirati nekoliko elemenata. Kao što vidite, komisija sa EAS-om i vašom potporom nastoji e, vidjeti da, da li sigurnost u Africi ide u pravom smjeru, ali također želimo i pomoći i mislimo da suradnja s Afrikom kad je riječ o sigurnosti zrakoplovnog prometa je u obostranom interesu i da tu dobivamo i mi i oni. Riječ je o velikom rastu u Africi, a to otvara i vrata u drugim područjima. To nije naravno naš cilj, ali to je jedan od pozitivnih rezultata. E, države su zahvalne za pomoć koju dobiju da bi poboljšali svoj zrakoplovni promet općenito, a naročito sigurnost. Jučer sam bio na jednoj konferenciji u Nigeriji i mogu samo reći da ako to mi ne učinimo, to će učiniti netko drugi. Ja sam sjedio u panelu e, kraj jednog Kineza iz fonda e, za razvoj, e, Kineskog fonda za razvoj Afrike i oni će uskočiti gdje god mogu, uletjeće gdje god mogu. E, nije politički korektno to reći, a Afrikanci više vole raditi s nama, ali mi moramo e, biti e, toga mm, dostojni, odnosno moramo biti spremni na to. Dakle, ha, imali komentara? Hvala. Mislim da su prezentacije vrlo potpune, e, sveobuhvatne, dobre. Sada svačamo što se tamo događa. Već smo znali da letjeti iz Afrike u Europu sa afričkim zrakoplovnim kompanijama je sigurno i regulirano. EASA se brine za operatere zrakoplova i svega toga. Dakle, za putnike je to u redu. Moje je pitanje sljedeće. Letjeti iz Europe u Afriku. Govorimo o upravljanju zračnim prometom, o aerodromima. Kako se nosite s tim? Kako to provjeravate? Kako bi ste osigurali sigurnost za europske operatore koji tamo lete? I naravno, koliko ja znam, postoje slijepa područja u nekim afričkim teritorijima nema praćenja aviona. Dakle, ne možete znati gdje se nalazi avion u danom trenutku. Možete li nešto reći o tome? Ja svačam da je AASA tijelo koje se svugdje u Africi preferira, oni primjenjuju osnovne e, uredbe Europske unije. Dakle, to je ono na što e, se oslanjaju. I ako govorite o Africi, Nije riječ o toliko puno novaca, milijun dva e, eura, da sagradite e, stanicu za jednost na tlu u Africi, jer to daje sigurnost. To su moji komentari. Euh, je ne type pas plus Non, ok, ça va. Réponse euh, aux interrogations posées, notamment sur euh, le sens alterne. Odgovori na pitanja, osobito ovo o suprotnom smjeru, o pitanju infrastrukture. Gospodin Marinescu se puno bavi pitanjima zrakoplovstva i vrlo je zainteresiran, osobito kad je riječ o EASI. EASA ima prilično, je na prilično dobrom glasu u Africi. Ne znam da li imate kakve odgovore za gospodina Marineskoa. To su vrlo snažne opaske. Dakle, imamo puno europskih prijevoznika koji lete na afričke destinacije i naravno oni procjenjuju sigurnost a time mi neizravno dobivamo informacije o njihovim problemima na primjer, uvijek se vraćam na Nigeriju jer sam upravo bio tamo. E, pista, glavna pista međunarodnog aerodroma u Abuđi e, je e, počela propadati, bile su rupe u pisti i oni su e, rekli e, vlastima nećemo više letjeti na taj aerodrom ako ne e, popravite pistu. Vlada je reagirala, ona je čak zatvorila aerodrom na neko vrijeme što je izazvalo velike kritike u zemlji, ali poboljšali su sigurnost piste. Dakle, podaci koje dobivamo od poduzeća, to nam pomaže da izvršimo pritisak pritisak na vlasti gdje je potrebno. Ne znam. koliko novca, ali e, postoji projekt da se pomogne onom dijelu Afrike koji koristi EGNOS i kako bismo osigurali da se EGNOS više koristi jer kao što ste ispravno rekli e, to je često jedini sustav koji može pratiti i njihove i naše zrakoplove mi smo pokušali uz ograničena sredstva koja imamo učiniti najbolje što možemo. Ja sam naučio da kad je riječ o međunarodnoj suradnji i tehničkoj pomoći je da treba e, izbjeći da koristi ima samo konzultant koji daje pomoć. Dakle, mi želimo da EASA bude što je više glavni e, partner E, jer onda komisija zna da će kvaliteta biti dobra, da ćemo to moći bolje pratiti, a da će afričke zemlje znati da pomoć dolazi iz Europe, jer ne želimo da samo neki e, konzultanti imaju koristi od ograničenih sredstava poreznih obveznika koje imamo, a u e, osnovnoj uredbi će biti odredbe koje E, naznačuju i osnažuju ulogu EASE što smatramo da je jako dobar e, razvoj događaja iz razloga koje smo nastojali objasniti. Hvala da mislim da praktično govoreći to za nas znači da pokušavamo biti što je više moguće na terenu e, kako bi osigurali da e, se poštuju standardi koje vi želite ako idete u Afriku, ali to iziskuje velike resurse. Mi angažiramo inspekte iz ECI, IAT i drugih organizacija kako bismo e, mogli doista ići na teren i pomoći industriji da udovolji zahtjevima. Ali samo regulator e, može shvatiti što je industriji potrebno, ali da bi išao dalje od vašeg pitanje, Afrička banka za razvoj je shvatila važnost toga pa su nas angažirali da budemo tehnički savjetnik kada daju kredite za infrastrukturu. Govoreći o problemima na pisti, oni će pokušati dobiti neovisne savjete. Jedan od projekata u Africi e, e, koristi sredstva Afričke banke za razvoj. Naravno, očigledna je veza sa EBI. E, dakle, postoji niz aktera i mislim da svi mi nastojimo osigurati da kada želite tamo ići, da je infrastruktura ta koju želite kad je riječ o sigurnosti i još informativno ASEGNA, to je udruga od 12 država u Africi i one su odlučile razviti, nabaviti i razviti EGNOS. Dakle, e, treba davati poticaje da oni ulažu u to iz vlastitih sredstava. Non, pas intervenir. Marijan satisfait de ses réponses, pas de Ne želite ništa reći, Marijan je zadovoljan sa odgovorima. Dobro, hvala vam lijepa. Zahvaljujem vam na tome što ste nas informirali o ovim pitanjima. Ovo je vrlo važna tema. I uloga, dakle na to međunarodnom području vrlo važna Hvala i mislim da smo time zaključili ovaj sastanak. Sljedeći sastanak je 4. E, prosinca u 15 sati. I Dakle, završili smo sastanak. Zahvaljujem svima, zahvaljujem prevoditeljima koji su vjerno ostali s nama do samoga kraja.